9. studenog današnji dan je vjerojatno jako poseban dan. Evo, Klara malo kasnije. Evo ga, stiže nam Andaluzija. Poseban dan, zasigurno, jer svake četiri godine je poseban dan, jer se glasa na izborima u Sjednjim državama. Svak misli što misli o rezultatima američkih izbora, ja sam e, jutros, kao što sam malo rekao, bio donekle mamuran i zabrinut za sve ono što će desiti narednim mjesecima. No naravno, svako ima pravo na svoje mišljenje. Nemamo razloga, mislim, davati ikakve lekcije Amerikancima. Tu se radilo o općem pravu glasa, poput Brexita donekle. ispitivanje javnog mnjenja zgovorila da Brexit nikad neće proći. Sad su ispitivanja javnog mnjenja rekla da će Hillary Clinton proći zasigurno, a opet su se e, prevarili, barem što se mene tiče, nažalost. Želim vas posjetiti da se 5. E, prosinca glasa novo izvješću kolegice Engstrom o upravljanju vanjskim e, flotama. Ja predlažem vam da vas sada usvojimo izmjenjen dnevni red. Hvala, nema prigovora. Dakle, smatram dnevni red usvojenim. Sada vam predlažem da usvojimo zapisnik sasnaka od 10. 11. listopada tekuće godine. Imate li kakvih primjedbi promjena? Ne, smatramo ih usvojenim. sada odmah na glasanje. Imate li svi glasačke kartice? Da li je netko zaboravio svoju glasačku karticu? Ne, svi ih imate. Dobro. Sad ćemo glasati dakle e, o Dijaninom izvješću, Dijan Doc koja je tu. Ovo nije ništa složeno, dakle slažemo li se? Dobro.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 Rišar se naša dobro zbog rezultata ovog e, na američkim izborima. Dobro, zaključujem izbore. Glasanje. je vous merci. Jednoglasni smo bili. Čestitam. Bravo, gospođo Dodz. Sada glasamo izvješće Dorman. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Glasamo prvu rezoluciju, kako kaže tajnik, i s pravom. Dakle, glasamo amandmane, amandman četvrti, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 5 i otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 6 i otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 7. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman osmi, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman deveti, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman deseti, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Jednoglasno. Uvodna izjava. Amandman 11 i uvodna izjava B. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman drugi. Uvodna izjava C. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman treći, uvodni izjave C, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada glasamo o izvješću. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Izvješće je usvojeno. Konačno Glasamo o preporuci. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. U sve sedmo glasno čestitam. Hvala svima i hvala gospodinu Dormanu, gospođi Doc. Prelazimo sad na točku devetu dnevnog reda. Radi se o izlaganju komisije o delegiranim i provedbenim aktima. Posjećam dakle da e, rok za prigovore o delegiranim aktima je produžen na temelju naših zahtjeva do 5. siječnja 2017. godine. Monsieur Julie, La période euh, Rok za ispitivanje ovih delegiranih akata, odnosno određenog broja njih, ide do 14. E, prosinca. Sad odmah dajem riječ komisiji. Tko predstavlja komisiju? Tko predstavlja komisiju? Bravo. Više ništa ne funkcionira ovdje. Dobro jutro, predsjedniče. Ti predstavljaš komisiju? Ne. Ja samo želim reći da još čekamo na gospođu Roller koja bi trebala doći svaki čas, predstavnica komisije. Evo je, evo je, Eliz je tu. Ajde, brzo. Kako si došla? Pješice, biciklom? sjedi s mirom. On est sur les actes délégués Evo, bavimo se delegiranim i izvršnim aktima, samo polako. On était inquiet, on avait... On était... Bili smo zabrinuti, prepali smo se da nije komisija raspuštena na kojim slučajem. Elisa. Good morning, everyone, and I'm sorry for being late. I, I think uh, the news uh, <laughs> coming in from over the pond... Dobro jutro svima, evo ispričavam se vijesti koje su došle s druge strane bare su nas malo zapanjile, no evo tu sam. Hvala vam što ste organizirali ovo e, raspravu o planu različnice. Kao što smo rekli na zadnjem sastanku odbora PEŠ, radili smo na nekoliko o odlukama o odbačenom ulovu, sve to e, dogovoreno na sastanku SDF-a na srpanjskoj plenarnoj sjednici, na srpanjskom sastanku ekspertne skupine je bilo o tome riječi i e, drago nam je što su predstavnici parlamenta bili tu. Od šest e, planova koji su bili predstavljeni na tom sastanku u srpnju, samo plan bacivanja na Sjevernom moru je usvojen u prosincu. To smo dostavili Europskom parlamentu i vijeću sukladno adekvatnim postupcima, poslovnim pravilima. Ja bih samo predstavila e, različite planove odbacivanja koje imamo. Dakle, na Sjevernom moru imamo plan odbacivanja i e, ako se dobro sjećate, na zadnjem sastanku je bio zahtjev parlamenta koji smo u pisanom obliku dostavili na ispravku i tu se radilo o zahtjevu da e, stup, to se eh, obveze iskrcaja bakalara za 2007. sedam eh, Započeta i tema, eh, dakle, izrade korgenduma. O tome smo raspravljali sa svojom pravnom službom. Tu se spostavlja da korigenom nije nužan. Kao prvo znamo da je bakalar pokriven obvezom iskrcaja za iduću godinu, dakle nema nikakve sumnje. I koliko smo shvatili parlament ima određene brige po tom pitanju koje želim sada razjasniti. Mi smo predsjedniku odbora dostavili dopis e, i predložili dakle e, za ispravak za e, novi E, ukupni e, dopušteni ulov. E, to će biti rješeno 1. siječnja 2017. godine. Dakle, mislimo da će na taj način uvođenjem toga u uredbu posredstvom uvodne izjave da ćemo riješiti taj, tu pravnu nesigurnost. I dalje, što se tiče Sjevernog mora, posljedno pitanje zadnjem sastanku o e, Naturi 2000. Pitanje se ticalo da li su neka područja, da li će biti u potpunosti zatvorena za ribarska plovila. Mi smo dobro razmotrili to pitanje i samo smo htjeli potvrditi da određena područja, dakle područja koja su pokrivena planom Sjevernog mora za odbacivanje su zatvorena za ribarenje, ali je dopušteno tranzitiranje ukoliko, su, eh, ukoliko je oprema u potpunosti spremljena i sukladno s pravilima. Znam da se to pitanje pokrenulo na zadnjem sastanku odbora za ribarstvo, tako da sam htjela to razjasniti ovom prigodom. Nadam se da ću moći i odgovoriti na sva eventualna pitanja o planu odbacivanja. Također imamo delegirane akte koji se sjeverozapadnih e, voda i demerzalnih e, riba i jugozapadnih e, voda. O tome se raspravo na ekspertnoj skupini 14. srpnja i delegirani akti su usvojeni prije nekoliko tjedana 12. listopada. Jugozapadne vode koje pokrivaju plan odbacivanja pelagijskih vrsta, o tome se raspravo 14. srpnja usvojeno 14. listopada. Plan odbacivanja demerzalnih vrsta na sredozemlju, o tome se raspravljalo 14. srpnja i usvojeno je 20. listopada. I konačno tu su još dva plana odbacivanja, jedno se tiče kozica, i turbo, školjke i turbota. E, to je usvojeno u listopadu. O tome se uveliko raspravljalo sa ekspertnom skupinom u srpnju i na temelju zajedničkih preporuka država članica koje e, koji su podrobno analizirani. a sada sam spreman odgovoriti na sva vaša eventualna pitanja. Najljepša hvala. Merci, Eliza. Hvala, Eliza, gospodine Rodu tražite riječ. Hvala lijepo. Hvala komisiji i hvala vam na ovom dopisu o koji ste spomenuli u kojem ste zapravo odgovorili na ona dijelom otvorna pitanja u vezi Sjevernog mora i kao i Baltika. Međutim, unatoč tome imam još pitanja. Riječ je o članku 15 temeljne uredbe i članku 15a. Dakle, tu se kaže da se u sjevernim vodama treba od 1.1.2016. već primijeniti i obaveze iskrcajan za list. A sad e, u uvodnoj izjavi 7 prijedlog komisije navodi da to treba pokriti recimo i onaj tip miješanog ribarstva na otvorenom moru koji uključuje i list. E sad prema dodatku jedan prijedloga komisija tamo u popisu nemate list kao vrstu ribe koja je navedena i to ne razumijem i zato molim da mi nam komisija to još jedan puta objasni zašto to onda nije u tom popisu onih sveda navedeno. Drugo, ovaj plan 2348 iz 2015. se proteže od 1.1.2016. do 12.2018. Sad moje pitanje, kako, zašto je u pitanju, dakle kod kod komisije nije u pitanju dakle nekakva izmjena dosadašnjeg plana, budući da se na taj način preklapaju rokovi vrijednosti, odnosno valjanosti dosadašnjih planova. E, jedini izuzetak koji je ovdje naveden se odnosi na La Manche kanal i to je u točki 5.7. Dakle, ne morate sam, ne moram sad čitati točnu definiciju i to je riječ na ovo koče sa većinom, veličinom oka na mreži manjem od 100 mm. Da sad moje pitanje komisije, da li bi ona mogla objasniti da li su informacije koje su dali zemlje članice i u odnosu na plan 2015. ukazali na ili dozvoljavaju određenje jedinstvene količine i kvote jednoznačne. Drugo, zbog visokih stopi pre, preživljavanja za tu vrstu, tu skupinu riba ispod one predviđene minimalne veličine. Nas zanima sljedeće. Na kojim, zašto su oni taj izuzetak donijeli komisija i da li su oni uzorci koji su oni uzimali do sada reprezentativni za sve flote koje love po sjevernim morima i na otvorenom moru i da li se to onda može tako unificirano primijeniti na sve. Toliko o tom e, delegiranom pravnom aktu o, sjeverozapadnim vodama. A onda pitanje u vezi delegiranog pravnog akta u jugoistočnim vodama. Mogu li to odmah sad pročitati ili ćemo prvo ova pitanja odgovoriti? Dakle, dobro, odmah moje sljedeće pitanje u jugoistočnim vodama. Dakle, komisijin predlog ponovno predviđa jednu izuzeće za E, ribe koje idu u podpodručjima 8 i 9. Sad je moje pitanje komisiji. Što misli komisija? Koliki je opseg tih izuzetaka? I još jedno pitanje. Da li nam može komisija objasniti zašto su izuzetak od 6% u 2018. predvidjeli, iako su ti izuzeci predviđeni ishodišno bili samo za 2017. a oni to automatski dalje produžuju. Zatim imamo još jedan delegirani pravni akt. To je riječ je o San Jacques e, školjkama u talijanskim vodama. I tu imam pitanje. Italija je već 24. veljače 2016. dala taj prijedlog komisiji Dakle, a komisija je onda u travnju 2016. to razmotrila. I sad moje pitanje, kako je komisijin prijedlog mogao stići tek sredinom listopada 2016. parlamentu, ako je već u travnju raspravljala o pitanju koje Italija postavila u vezi, u vezi svojih školjki San žak Klara izvolite. quería hacer un... Hvala vam. Ja sam htjela postaviti jedno vrlo konkretno pitanje o delegiranom aktu o e, planu za pridlone stokove u Mediteranu. Riječ je o vrstama za koje je znanstveno e, dokazano da imaju vrlo visoku stopu e, preživljavanja. No, u vašem članku 3 prijedloga nije baš jasno kakvu, kakav će ovo imati kontinuitet ili hoće li se plan obnavljati svake godine? Merci, Clara. Euh, Gabriel. Gabriel Mato. Una, una pregunta, no es un tema... Ovo nije možda jako važna tema, ali imam jedno pitanje. U planu za pridnene e, vrste zanima me e, što je predviđeno za Belgiju, Budući da se Belgija također bavi obalnim ribolovom, nije mi baš jasno koji je interes i koje su posljedice za belgijsku e, flotu u ovom, e, kod tih pridnenih stokova. Ako možete to pojasniti, molim vas. Nema drugih pitanja, dobro, predajmo odmah riječ e, Elizi Roller, koja će pokušati odgovoriti naše pitanje. Što se tiče pitanja gospođe Rodost, ja bih vas molila da pitanja o sjeverno a, sjevernomorskom planu, da nam ih eh, pošaljete u pisanom obliku, zato što je to pitanje vrlo tehničko i moramo ga detaljnije analizirati. Stoga vas molim da nam to pošaljete u pisanom obliku. Što se tiče vongola ili kućica, i zašto je e, komisiji toliko trebalo da usvoji delegirane aktove. Istina je da je Italija svoje preporuke poslala već odavno. E, e, prošli smo kroz znanstveno-tehnički gospodarski odbor za ribarstvo. Mm, s njima smo razgovarali tek u srpnju i željeli smo osigurati da plan odbacivanja ulova bude popraćen nacionalnim e, planovima upravljanja za odbačeni ulov i željeli smo da plan bude dovoljno e, snažan kako bi uključivao i mjere nadzora i praćenja smanjenje ribolovnog napora popis ovlaštenih plovila i e, predviđena mjesta za ribolov o tome je trebalo razgovarati sa svim relevantnim regijama i zato je taj postupak potrajao. I zbog toga nismo usvojili delegirani akt. Dokle god nismo dobili jamstva da će se mjere upravljanja doista pokrenuti. Što se tiče vaše pitanja, gospođo e, Rodost, dakle o planovima odbacivanja pridnenih stokova za za sjeverozapadno područje, jugozapadno područje. prihvatili smo izuzeća, ali samo privremeno i to i za to postoji razlog. Dakle, kada smo predložili ta izuzeća STCF-u, oni su vodili računa o pozitivnim nalazima istraživanja koja su provedene upravo za ta izuzeća i tamo gdje su utvrdili da bi se neki dijelovi mogli unaprijediti, recimo e, da bi se moglo provesti jedno dodatno testiranje kako bi se e, potvrdili rezultati, onda smo dodijelili još e, dodatno izuzeće. Na taj način smo omogućili zemljama članicama da olakšaju provedbu mjere obveza iskrcavanja. Stoga STCF nam dakle od njih smo dobili informaciju da postoje pozitivni rezultati zbog od svih istraživanja koje su oni proveli, zbog toga smo mi dali ta izuzeća. Naravno, izuzeća su popraćena specifičnim uvjetima ili e, specifičnim vremenskim rokovima. Zatim što se tiče pitanja gospođe Garcia o planu odbacivanja ulova za pridnene stokove u sredozemlju. Njeno pitanje je zapravo vrlo slično pitanje gospođu Rodost. Zašto recimo izuzeća za one vrste koje imaju visoku stopu preživljavanja, zašto je to prihvaćeno samo za razdoblje od jednog godinu? E, jedno je za e, list, a drugo za dagnje. E, zemlje članice moraju prije 1. svibnja 2017. poslati dodatne podatke, te će podatke procijeniti i analizirati STCF i zbog toga smo odlučili dati e, dakle rok od jedne godine za e, ta izuzeća za, za, stup, za vrste koje imaju visoku stopu preživljavanja. Što se tiče pitanja gospodina Matoa, e, ne znam sada odgovorno, javit ću vam se. Provjerit ću s kolegama dakle koja je situacija sa Belgijom i sa planom za odbacivanje ulova pridnenih stokova i javit ću vam. Hvala vam i nadam se da sam odgovorila na sva vaša pitanja. Hvala Eliza Roller. Računam vas da jednom kad dobijete u pisanom obliku precizno posljednje pitanja, da ćete imati mogućnost e, odgovoriti jednako stručno. To se isto tiče za sve planove odbacivanja. Hvala vam. Dobro, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Prelazimo na obnovu karakteristika ribarskih e, plovila. Naš izvjestitelj je Werner Kuhn, imenovan je izvjestiteljem. Pučani su uzeli to izvješće, Werner je imenovan. Imali smo 11. srpnja 2016. godine prezentaciju komisije, a 8. rujna 2016. godine smo imali razmjenu gledišta. Danas ćemo imati predstavljanje prijedloga izvješća kolege Kuna i onda ćemo dati rokove za amandmane. Odmah predajem riječ kolegi Werneru Kunu. Äh, Hvala lijepo. Ovo neće ni dugo trajati zato što je to jedna relativno jednostavna stvar koja uopće nije komplicirana. Naime, do sad su podaci o ribarskim plovilima bila u uredbi 2936 iz 1986. godine i to ostaje i dalje tako, ali mi pozadina cijele priče je da se pravo Europske unije treba pojednostavniti, treba biti razumljivije i zbog toga se taj pravni akt mora kodificirati. Kodificiranje znači sustavno sveobuhvatno iznošenje onog prava koje je trenutno na snazi, dakle onog što je u međuvremenu više puta mijenjano, pa je sada u ovom zadnjem izdanju kako je na snazi. To se i dogodilo. Prema tome materijalni sadržaj ovog kodificiranog akta je u cijelosti sadržan, da samo se uzima u obzir da je recimo sporazum iz Londona iz 1960. o međunarodnim mjerama kod ribarskih plovila, kao i međunarodni sporazum o sigurnosti ribarskih plovila iz 1977. Ostara staramolinosa i kao i Naravno, sve to se dogodilo jasno pod okriljem Međunarodne pomorske organizacije kao glavnog, da kažemo, one krovne organizacije. I sad prema ugovoru iz Lisabona se to prihvaćalo u obliku delegiranih pravnih akata. Drugim riječima da se tehnički detalji koji se odnose na snagu motora i ostalo može jednostavno tehničkim putem delegiranim aktom naravno unijeti, izmijeniti kako bi uskladili to sa znanstvenim razvojem u onu pravni akt koji smo imali. Naravno, to se odnosi i na izastan norme koje daje Međunarodna organizacija za normizaciju. A sad što se samog izvješća tiče, u pitanju je to naša snaga motora, dužina, širina broda, i naravno gaz broda i ostali tehnički podaci. E sad, nakon što su se pravne službe konzultirale, institucija europskih i to pravna služba vijeća, komisije i Europskog parlamenta utvrdili su da u ovoj novoj verziji koja je kodificirana, dakle novoj verziji ovog pravnog akta o ribarskim plovilima, to zaista puka tehnička stvar, samo kodifikacija postojećih stvari. A jedina stvar, a to je prijenos ovlasti na komisiju treba se sada ograničiti na pet godina. Drugim riječima komisija će svoje delegirane pravne akte kojima unosi recimo nove izmjene zbog tehničkog harmonizacije ili praćenja novog razvoja, svakih pet godina se mora obnoviti njoj ovlast da može to delegiranim aktima raditi. Prema tome to je jedan čisto pravni posao, formalni posao koji uopće ne zadire u sadržaj našeg e, temeljnog pravnog akta i stoga se nadam da će se kolege složiti sa ovom definicijom, prihvatiti ju kako sam ja to tu iznio i prihvatiti ovo. Hvala vam lijepo predsjedavajući. Euh, Hvala. Daću najprije riječ izvjestitelju u sjeni, ako to želi, a onda kolega makar Aguilera izvoli tražila riječ. Ti si izvjestiteljica u sjeni za SID. Muchas gracias, presidente. Hvala vam gospodine e, predsjedniče. Evo bit ću vrlo kratka. Kao što je rekao gospodin Kun, ovdje je riječ o vrlo tehničkom postupku pojednostavljivanja propisa. I smatramo da mjere ne bi trebale e, mijenjati i slažem se sa E, ovime što je u izvještaju predstavio gospodin Kun. E, mijenja se, dakle, mijenjaju se članci 5 i 7, s time se slažemo. Tu se zapravo samo mijenjaju ovlasti e, komisije i to nam se čini u redu. Eto, toliko od socijalista. Hvala, Klara. Gospođo Tomašić, izvolite u ime ECR-a. Pa, zahvaljujem se gospodinu Kunu na nacrtu ovoga izvješća i naravno podržavam nacrt izvješća kojim izvjestitelj predlaže da se ovlast za donošenje delegiranih akata komisiji ograniči na pet godina od dana stupanja na snagu uredbe uz sve uvjete koje navodi izvjestitelj. Također važno je da komisija ponovno uputi parlamentu predmet ukoliko namjerava bitno izmijeniti prijedlog uredbe budući da ovaj prijedlog ne sadrži suštinske izmjene. Posebno podržavam postupke kodifikacije čiji je cilj pojednostavljenje zakonodavstva Europske unije kako bi građanima bilo što jasniji način za ostvarivanje svojih prava koja su im dana. Ukoliko su brojne uredbe određenog propisa više puta mijenjane, propisane u različitim aktima stvara se pravna nesigurnost i upravo zbog toga je izuzetno važan postupak kodifikacije. Hvala lijepa. Merci beaucoup. Hvala vama. Bilbao, izvolite. Hvala vam. E, dobro jutro svima. Ja nemam ništa puno za dodati mm, izlaganju gospodina Kuna. Mislim da je on to vrlo e, dobro objasnio. Želim samo izraziti podršku našeg kluba, zato što ovdje doista riječ o kodifikaciji, nema značajnijih izmjena, ali kao što stoji u samoj rezoluciji, ako komisija u bilo kojem trenutku bude željela značajno izmijeniti prijedlog, onda tu izmjenu mora ponovno uputiti u parlament kako bismo mi mogli dati svoje mišljenje. Toliko od mene i još jednom na kraju ponavljam podršku našeg kluba u ovom prijedlogu. Najpša hvala gospodin Bilbao. Ima li drugih javljanja za riječ? Ne, mi se da ne. Dakle, predajem ponovno riječ Werneru ukoliko želi zaključiti. Ja, ich möchte mich auch bei den da, hvala. Ja sam se htio zahvaliti još izvjestiteljima u Sjeni. Mislim da smo svi suglasni u tome da kada moraju biti izvršene izmjene tehničke prirode zbog promjene međunarodnih normi, onda komisija to provodi kroz delegirani pravni akt. A mi znamo da imamo jedan rok, adekvatan rok, unutar kojeg mi to možemo prvo kontrolirati, onda reći da li se s tim slažemo ili tražiti da se nešto izmjeni. Prema tome u tom smislu se mi s tim slažemo, suglasni smo i mislimo da ova možemo prihvatiti ovakvu definiciju ribarskih plovila kakva je sada u kodificiranom pravnom aktu. I hvala još jedan puta na suradnju. Predsjednica komisije, li nešto reći? Evo, vrlo kratko želim samo zahvaliti izvjestitelju i svima ostalima na pozitivnom e, mišljenju o ovom prijedlogu. E, vrlo je dobro bilo sve objašnjeno, nemam što dodati. Riječ je o pravnom postupku e, kojim se mm, revidira jedan stari propis i jedini zapravo značajni, e, jedina značajna promjena je delegacija ovlasti. E, nije nam bila namjera da ograničimo ovlasti, Tako da stvarno nemam tu što puno reći, ovo je čisto tehnički pravni postupak i jedina značajna promjena je ova delegacija ovlasti. To je vrlo tehnička procedura, mora proći kroz službe komisije i ako vam nešto nije jasno, možemo promijeniti formulaciju kako bi bila jasnija, kako se ne bi osvrtalo samo na stavak broj 2. Eto, ja nemam više ništa za dodati. Hvala vam. Odlično, dakle, ako sam dobro shvatio, sve je savršeno u najboljem svijetu. Dobro, rok za amandmane 14. studeni. Na, komisiji na odboru glasamo 5.12. a na plenarnom u siječnju 2017. Hvala kolega. prelazimo na točku 11. Radi se o integriranoj policiji Europske unije za Arktik. Izvjestelj za mišljenje Jaroslava Lesa. Izmješta je dodijeljeno dakle pučanima. Jaroslav je dobio tu dužnost. Danas ćemo imati predstavljanje mišljenja i odmah predajem riječ kolegi Valerici. Hvala vam gospodine predsjedniče. Drago mi je da vam mogu e, predstaviti ovaj nacrt prijedloga jer moramo e, znati da je pristup Arktiku i iskorištavanje njegovih prirodnih resursa Mm, ima značajno e, gospodarsko i društveno značenje za brojne zemlje članice. I naravno da te postupke treba pratiti te mm, savjetovati se o svemu sa tijelima Europske unije uključujući i sa našim odborom. Stoga smatram da postoji pet glavnih e, točaka na koje bismo se trebali usredotočiti. prvo, kao prvo razvoj gospodarskog ribolova u arktičkoj regiji općenito u tom kontekstu moramo naravno poštovati e, načela zajedničke ribarstvene politike. Osim toga, moramo biti sigurni da naše odluke budu u skladu sa postojećim međunarodnim sporazumima. I naravno moramo se temeljiti na najboljim znanstvenim e, saznanjima. Osim toga, moramo pratiti i e, ribarske proizvode koji se plasiraju na međunarodno tržište, a koji dolaze iz arktičke regije. Dakle, jako je puno tema oko kojima moramo, e, na koje moramo paziti ako želimo da ta politika bude dosljedna. Tako da pustite mi da vam kažem nekoliko riječi o tome. Svi znamo da je zbog klimatskih promjena arktička regija postala dostupna za e, gospodarski ribolov i zbog toga moramo osigurati da e, gospodarski ribolov u tom području e, se provodi uz veliku, veliku pažnju. Naravno, u skladu sa ciljevima e, zajedničke ribarstvene politike te na temelju najboljih znanstvenih saznanja. Europska unija priznaje i podržava postojeće pravne instrumente za upravljanje arktičkim morem, posebice UN-ovu konvenciju o pravu mora. To se smatra običajnim e, pravom čiji je cilj zaštititi i e, održati morski okoliš. No, upravljanje prirodnim resursima e, mora biti jednako za sve. I moramo zaštititi pravne interese i prava zemalja članica, koje nisu arktičke države, no one moraju biti zastupljene u tom procesu. A to se ne poštuje uvijek. Zbog toga se moramo podsjetiti da sve ribolovne aktivnosti u arktičkoj regiji se moraju dogoditi u skladu sa postojećim međunarodnim sporazumima koji reguliraju to područje, uključujući ugovor iz e, Špicbergena iz 1920. te e, sva prava država potpisnica tog ugovora. To naravno uključuje i e, poštivanje povijesnih ribolovnih prava. Moramo znati da Europska unija troši goleme količine ribarskih proizvoda koji dolaze iz Arktika i zbog toga bilo kakva odluka koju će donijeti arktičke države po tom pitanju može utjecati e, na, na te proizvode te na situaciju e, na tržištu ribarskih proizvoda. E, nove regije poput Arktika mogu predstavljati nove prilike da proizvodi ribarstva stignu u Europsku uniju sa netočnim oznakama ili deklaracijama o podrijetlu i to izravno ili u sklopu sporazuma o slobodnoj trgovini s trećim zemljama. I toga moramo biti također svjesni. Moramo se pobrinuti da svi proizvodi koji e, završe na našem tržištu, a koji potječu iz Arktika, Mm, u potpunosti poštuju e, pravila o označavanju koja su na snazi. Arktik je bio i ostaće e, područje e, međunarodne suradnje, konstruktivne suradnje, no moramo raditi na osnivanju zajedničkih platformi za rješavanje mogućih rizika. trebali bi, zapravo te bi zemlje trebale interno dogovoriti pravila za provođenje europske politike i ja se veselim suradnji sa odborom za vanjske poslove. Drago mi je da ćemo predstaviti to mišljenje tom odboru, zato što će ribarstvo imati vrlo bitnu ulogu u budućem istraživanju arktičke regije. Hvala ti, Jaroslav. Hvala Vati na prijedlogu mišljenja. Tu spominje jedna važna stvar, a to je sporazum iz Špitsberga iz 1920. Posjećam da se tu organizira iz, e, svalbardsku eksploataciju resursa, prirodnih resursa i govori se o nediskriminaciji resursa, no zadnjih godina su europski e, ribari bili zakinuti glede pristupa E, ribarskih fondova, stokova Halbarda, jer Norveška je dala veliku većinu svojih e, stokova svojim e, ribarima i mislim da je jako važno da komisija ima na umu pravo europskih ribara, jer ne možemo sad pasivni glede ove diskriminacije koje su žrtve. Dakle, više ljudi tražilo riječ, gospođa Nikolaj Prva. Hvala, Alene. Mislim da je komunikacija Europske komisije koja nam je upućena, nama i vijeću, da je to prvi iscrpni dokument koji postavlja glavne elemente ove arktičke politike strategije. To je stvarno pravi odgovor, jer ne smijemo zaboraviti rezoluciju iz e, trećeg mjeseca 2014. godine, Palma Europa, gdje se traži takav pristup e, arktičkoj politici. Jako je dobro što raspolažemo ribarskoj strategiji u tom području i slažem se sa stavom izvjestitelja glede pitanja preventivnog ribarstva u arktičkom području. Naime, to područje nije dovoljno iskorišteno i ne raspolažemo dovoljnim iskustvom u tom području. Mislim da treba biti riječ također i o domorodačnom stanovništvu koji ima svoje interese u tom području. Mislim da moramo imati održiv, održivo ribarstvo koje će uključiti to stanovništvo u trgovinske interese. Također želim inzistirati na konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora, upravljanje međunarodnim područjima i arktičkim područjima kada se radi o ribolovu u arktičnom području i sporazumu o morskoj bioraznolikosti u tom području, mislim da je jako važno inzistirati na provedbi tog sporazuma u datom području. Imamo dodatne plovne puteve, ribarstvo mora biti zaštićeno u tim regijama i u svakom slučaju to je korak naprijed u smislu otvaranja područja za globalni ribolov. Hvala. Hvala tebi, Norika. Ricardo, Sera Santos. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Moram na početku reći da sam šokiran. Vidimo sve više prijetnji našem planetu, morima i oceanima. Mislim da se svi slažemo oko toga. Pobjeda Donalda Trumpa. Bojim se da sve, svi napreci koje smo do sada ostvarili da će krenuti unatrag međunarodno pravo mora UN-a, to je konvencija o pravu mora, nije nikada ratificirana od strane SAD-a. Mm, gospodin Clinton ju je potpisao, ali to nije nikada ratificirano. Ja se nadam da nas Donald Trump neće vratiti natrag u prošlost i da dokumenti koje je potpisao Barack Obama, koji su, e, koje je on potpisao, ali koji još uvijek nisu ratificirani, da će se ipak sa time nastaviti. Kad je riječ o Arktiku, to je recimo itekako važno, a to ima veze i sa sigurnosti cijelog planeta. Stoga želim zahvaliti izvjestitelju na pripremi ovog mišljenja. Ja se općenito slažem s onime što stoji u mišljenju. moramo paziti da sve aktivnosti koje se odvijaju na Arktiku budu održive i da budu u skladu sa međunarodnim pravom. No kad govorimo o ribarstvu, ne govorimo samo o ribarima, ribarskim plovilima i ribarskoj, ribarskim alatima. Govorimo i o bioraznolikosti. O rakovima, o klopnjacima i tako dalje. Stoga e, situacija je kao što vidite u Arktiku vrlo složena i kad je riječ o okolišnim promjenama i kad je riječ o e, politici. Arktik se i topi. I mnogi e, gledaju na Arktik samo na novi izvor prihoda, na dostupnost novih sirovina. Ovo je prilika da se prošire ribolovna područja, da za trgovinu fosilnim gorivima. Stoga je Arktik vrlo raznolik i važan je i sa gledišta bioraznolikosti. Korištenje obnovljivih e, izvora energije je tu također vrlo bitno i nemam nikakve sumnje da će se ribolov proširiti na, na nova područja koja će se otvoriti u Arktiku. moramo definirati i kriterije kako bismo sve to odradili na najbolji mogući način. 2014. je veliki dio Arktika priznat e, kao značajno područje sa gledišta bio raznolikosti. Postoje, postoje 30, 13 takvih e, područja koja su određena prema e, toj konvenciji. Sjećam se te godine kada smo o tome razgovarali u parlamentu. Zatim smo o tome razgovarali i u Helsinkiju u ožujku prošle godine. I onda je parlament to odobrio. Dakle, traži se e, održivo očuvanje stokova i e, populacija ribljih vrsta, e, dobro upravljanje i delegacija parlamenta se bavila posebno tim dokumentima o Arktiku koje je već bilo osvojeno u Helsinkiju i to je naravno važno za e, očuvanje bioraznolikosti na Arktiku te za očuvanje e, živih resursa. Ja sam izvjestitelj u sjeni i smatram da moramo jako puno toga učiniti kad je riječ o zaštiti vrsta. Dosta toga je već rečeno kad je riječ o znanstvenom e, istraživanju, moramo dakle uključiti i SAD i Kanadu te ostale države. Na raspolaganju imamo međunarodne instrumente koji osnažuju projekte vezane uz Arktik. I naravno ne možemo odijeliti Atlantik i Arktik. E, moramo spomenuti i Europski plan za ulaganja za 2020 koji se bavi znanstvenim istraživanjima u toj polarnoj regiji. I ne smijemo dopustiti da e, taj program oslabi, što se nažalost e, dogodilo u prošlosti. I na kraju, zapravo ovo već rekla gospođa Nikolaj, moram se osvrnuti i na one koji žive u arktičkoj regiji. Što god se tamo događa, mora poštivati e, način života lokalnog stanovništva. Sami i ostala plemena, Inuiti, njih treba zaštititi. Riječ je o kulturama koje zaslužuju nove e, mogućnosti u e, budućnosti. Hvala vam svima. Znamo da je danas e, crni dan kad razmišljamo o budućnosti. Ali nastavimo se boriti za zaštitu okoliša i za Eh, Arktik. Hvala vam. day Rjada. think Rjada. E, hvala, ja se u cijelosti slažem. Mislim da je ovo stvarno jedan grozan dan za cijeli planet. Ja ću biti vrlo kratka. Mislim da moramo raspravljati o ovome svemu, da li na ovaj način? Trebamo li uopće dozvoliti bilo kakvo komercijalno ribarenje u Arktiku jer znamo što je sad Norveška radila i mi smo raspravljali o tome već i čak i o mogućnosti da i druge zemlje se pridruže tom pljačkaškom pohodu, da kažemo i opustoše kompletan Arktik, što bi bilo strašno za kompletne ekosustave i bioraznolikost. Imamo otprilike manje od 1,5% još e, vrsta koje postoje samo na Arktiku i nisu uopće zaštićene. Mislim da imamo obavezu da apsolutno kao, to je naša duboka obaveza, da kao odbor budemo jako, jako oprezni da čuvamo to što imamo i da djelujemo. Moramo biti jako, jako snažni u svemu tome i ujedinjeni, ne samo budni, kako bi pratili što se događa i na vrijeme aktiv, se aktivira. Naš hvalni Nitko se više od kolega nije javio na temu ovog dosija. Dakle, odmah predajem riječ gospodinu Linmanu, predstavniku Europske komisije, ukoliko je tu. Da je gospodin Linman tu. Gospodin Linman. Trebate slušati, gospodin Linman. Probudite se. Izvolite. Hvala lijepo. Evo, predsjedniče, hvala, tu sam. Hvala vam na ovom nacrtu mišljenja koji mi apsolutno pozdravljam. Jer kao što znate, komunikacija o Arktiku je de facto zajednička priopćenje, zajednička komunikacija komunikacija e, svih službi Europske komisije, dakle uključujući službu za vanjsko djelovanje. I nismo samo pozdravili ono što smo dobili od odbora za vanjske poslove, nego što smo dobili od ostalih odbora parlamenta, jer oni su sudjelovali također u tome, naravno. To je zajednička stvar. E sad, Sad možda dvije stvari koje su bitne kod provedbe i implementacije te politike. Možda da otvorimo dijalog sa indigenim narodima tamo kako bi ih pokušali što više involvirati u budući razvoj i zaštitu njihovog područja. A s druge strane imamo i proces da otvorimo jedan drugi forum svih dionika e, koji su involvirani u Arktike i arktičke priče. Dakle, tu bi vidjeli kako možemo različite nove, drugčije financijske instrumente iz E, proračun Europske unije, ali i zemalja članica ovdje instalirati i etablirati. Mi imamo isto tako jedan visoko događaj koji bi se trebao održati kasno sljedećeg proljeća 2017. na kojem je, će biti povjerenik Armeno velenarno naravno potpredsjednica Mogherini i pozvat će predstavnike svih država koje graniče sa arktičkim prostorom uz ostale naravno dionike. A sada, kao što sam već rekao, još jedan puta pozdravljam ovaj nacrt mišljenja i imamo samo dva komentara. Koje, uzet ćemo si tu slobodu da ih iznesemo. Prvo, arktička regija, kako ste ju već definirali i kako ste ju ovdje opisali u ovom nacrtu mišljenja, možda zasluže i jednu jasniju definiciju, pogotovo kad je riječ o ribarstvu. Jer s jedne strane imamo središnji arktički ocean, a s druge strane se govori o graničnim e, susjednim područjima. Prema tome to nije baš dovoljno precizno. Znači što mislite na ovu arktičku regiju? Da li to bilo onda središnje Arktički ocean, sredina Arktičkog oceana koja bi bila zabranjena za ribolov ili ograničena ili kako. Bilo kako to treba precizirati. U svakom slučaju za sada nema nikakvih e, e, ribarstvenih, nisu dozvoljene nikakve ribarstvene aktivnosti, ali ih ni nema u tom središnjem Arktičkom oceanu. Jer čak i unatoč klimatskim promjenama trebalo bi još nekoliko desetljeća da se sav taj led tamo u središnjem Arktičkom oceanu otopi pa da se uopće može održavati bilo kakav ribolov. E sad, kao što znate, Evropska unija i devet drugih stranke koje su uključene, uključene su u pregovore, kojima bi, rezultat kojih bi trebao donijeti nove instrumente za sprečavanje bilo kakvog nedozvoljenog ribarstva u tom području. Mi imamo od osme već jednu komunikaciju o tome na bazi toga ćemo održati treći sastanak već tih involviranih stranaka o tom novom instrumentu koji bi trebao biti, koji bi se trebao izroditi i koji bi trebao biti pravno obvezujući, iako za sad još nemam ništa u ruci. Naravno, mi bi onda kod takvog jednog instrumenta zastupali pristup da sve regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom moraju djelovati na svoje flote i u svojim regijama nadzirati da se ne, do, ne događa nedozvoljeni lov tamo. Inače, mi imamo naravno i isključivo ekonomsku zonu država koje graniče sa Arktikom i za to je nadležna središnja komisija za Baringovo more. Što se tiče poziva komisije da osigura znanstveni savjet konzultacije svima, to je i išlo preko tih organizacija, to smo već ispunili. Također različite proizvodi koji dolaze iz tog regije su podlježu s kompletnom zakonodavstvu Europske unije kao i našim obavezama o etiketiranju. Također one moraju imati sve potvrde o podrijetlu, o biloče, o svemu što traže europski propisi, pa prema tome i ne mogu poticati od ilegalnog ribolova. Ali vidite što se tiče i ovog središnjeg arktičkog prostora i tu bi bilo kakva vrsta etiketiranje mislim bilo daleko u budućnosti 5 do 8 ili 10 godina bi se kasnije tek to pa problem pojavio s obzirom da toga još za sada ne može biti kao što znamo. A sad još nešto komisija bi trebala poduprijeti ove zemlje članice u njihovom nadzoru ilegalnog ribarstva tamo, pogotovo što se i onda pitanje Norveške koja šalje svoje flote ili slala je svoje flote e, potpuno unilateralno, a parlament i vi ste već odbori na nas apelirao da se mi tu uključimo. Međutim, dosta je teško, mi možemo potvrditi da smo u svakoj, e, svakom diskusiji, svakom razgovoru, svakom kontaktu koji smo imali s Norveškom u tim relevantnim temama o tome govorili, ali dešta je teško, nisu naše članice. Hvala gospodine gospodin Valesa, Jaroslav, izvolite. Hvala vam na objašnjenjima. Drago mi je da komisija um, prati sve to i djeluje koliko može. Međutim, ne smijemo zaboraviti da je arktička regija jedna vrlo fragilna, vrlo osjetljiva, krhka regija. Prema tome što god činili moramo osigurati da to bude na pravi način i prava stvar. Jer to je vrlo bitan dio našeg globusa. To je možda zadnji dio, potpuno netaknuti čisti dio e, našeg planeta i ako krenemo s eksploatacijom tamošnjih ribarskih stokova ili bilo kojih drugih um, organizama ili ekosustava, onda barem moramo to učiniti na jedan pravilan način. To moramo zajamčiti. A mislim da trebamo mi kao odbor nastaviti tu paziti, raditi u skladu sa tim stajalištima koje imamo. Hvala. Euh, Najprej hvala Jaroslave. Dakle, amandman do 14. Eh, studenog na odboru 5.12 smo mišljenju, naravno, na odboru eh, u nadležnom odboru AFET-u 14. siječnja, a na eh, plenarnom u veljači. Prelazimo na točku 12. dnevnog reda. Tu se radi o mišljenju o razrješnici općeg proračuna Europske unije. Po običaju kolege su mene odredili da budem izvjestitelj na ovu temu. Tako da ću vam napraviti jednu prezentaciju, a nakon razmjene gledišta s komisijom imat ćemo naravno i našu razmjenu gledišta u ovom dosiju. Dakle, moj nacrt mišljenja bit će narednim danima na raspolaganju. Predlažem da se da razrišnica za troškove 2015. E, za e, naše poslove. Što se tiče isplata, e, globalna stopa greške je bila 3,8%, dakle to je jako negativno, ipak je manje od 2014. i bez konkretne stope pogreške za ribarenje. Predlažem da se to više ne spaja s poljoprivredom, već da bude specifično određeno kako bi se omogućila dodatna transparentnost u području ribarstva, to mi se čini nužnim. Umirujemo što sam vidio da je sustav interne kontrole koje je uspostavila Digimare pruža dodatnu sigurnost eh, kako bi se adekvatno upravljalo rizicima koji se tiču legalnosti operacija. Kada se radi o Europskom fondu za pomorske i ribarstvena pitanja, od 12 transakcija koje se tiču eh, ribarstva, koje je analizirao revizorski sud, nigdje nema značajnih grešaka, no eh, što se tiče ovog fonda, sve države članice su jako kasno dostavile svoje podatke, svoje informacije, a Francuska je jedna od najgorih što se toga tiče. Dakle, teško je bilo upravljati i analizu. Što se tiče malih i srednjih poduzeća, želim reći da je u razdoblju 2015. godine ovo uspješno napravljeno. Agencija mora kvalitetno pružati podršku svim akcionarima u ovom e, pomorskom i ribarstvenom fondu. Dakle, na temelju ovoga svega predlažem da se da razrišnica komisije. Evo, dragi kolege, što sam imao za reći, sada predajem riječ kolegama, a konkretno gospodinu Pepe u Blanku. Eh, Hvala vam. S obzirom na izvješća e, Revizorskog suda te iz opće uprave Mare, vidimo da se zadržava pozitivni trend e, od proteklih godina sa stopom pogreške koji iznosi 0,74% za 2015. No želim istaknuti i jedan negativan aspekt. Kad je riječ o upravljanju e, Europskim e, fondom za pomorstvo i ribarstvo od 2007. do 2013. I to moramo naglasiti. Smatram da bismo e, prilikom odobravanja ovog izvještaja trebali istaknuti veću ulogu e, međunarodnih e, sporazuma. Jako puno ribarstava traži reviziju novih protokola i to molim izvjestitelja da uključi u izvještaj. dakle, <clears throat> financijska bilansa je zapravo pozitivna i dobro je da je zajednička ribarstvena politika revidirana, da su e, donesena pravila o odbacivanju, o nezakonitom neprijavljenom e, ribolovu te o najvišem održivom prinosu što se naravno doprinosi boljem upravljanju ribarstvom. Hvala vam. Naša hvala, Želim se još netko javiti za riječ, netko kolega, ne, nema, dobro predajem riječ gospođi Koreji u ime komisije. Izvolite. Merci, monsieur le président. D'habitude, eh euh, madame Correa, c'est moi. da, to sam ja. Evo, puno vam hvala ehm, predsjedniče i cijeli odbore da ste nam dali priliku da vam se obratimo danas. Mi apsolutno pozdravljamo ono što je rekao izvjestitelj koji je gospodin Plenko. Mislimo da su to pozitivni trendovi i E, mi znamo da tih 0,75% stope grešaka, da je to jedan de facto pozitivan rezultat i da je to daleko od onog što mi smatramo materijalnim razlozima za pisanje negativnih ocjena u reviziji. Izvjestitelj je tražio više transparentnosti u odnosu na način na koji se prijavljuju stope grešaka, u glavnoj upravi, ali mislim da je to zapravo napomena koja je trebala više ići revizorskom sudu nego samom komisiji glaše glavnoj upravi. Ali sve u svemu sud, revizorski sud je dao vrlo jedno čisto mišljenje jer tu nema nekih posebnih stopa grešaka, ali možda da vam kažem gdje se trenutno nalazimo u odnosu na one rezerve koje smo imali i koje smo iznijeli u našem godišnjem izvješću. Kao što znate imali smo e, rezervu prema pet e, zemalja članica FFF-a i to je rezultiralo prekidom plaćanja u iznosu od otprilike 8 milijuna eura na kraju 2015. ali da to stavimo u kontekst, da znate cijelu pozadinu. 8 milijuna od ukupno 900 milijuna eura koliko je glavna uprava Mare za more isplatila u toj godini. Prema tome to isto tako nije ni izgubljen novac nego je samo prekinuto, dakle unesena je pauza u plaćanju dok te zemlje ne ispune obavezu i ne daju dodatne informacije koje smo tražili. A inače što se tiče našeg višegodišnjeg programa, dakle financijskog okvira i kako sad izgledaju naši programi u odnosu na taj naš proračun, da tako velimo. Kao što znate, svi su programi usvojeni. Mi smo isplatili svim, za sva 27 programa sredstva, prve rate su već i poslane upravnim e, tijelima, a u 2016. smo dobili prvih pet odobrenja za prvih pet projekata i isplatu. Dakle, kao što vidite, to polako, ali sigurno kreće. Jedan od uvjeta da krene sad sa tom implementacijom tih programa je bilo jasno da zemlje članice odrede svoje upravno tijelo i prijave ih. Međutim, tek je osam država od ukupno 27 odredilo ko će biti za njih njihovo upravno tijelo i koje će sve odraditi. Prema tome, vidite, moramo ih e, požuriti da kako bi mi mogli nastaviti onda sa odvijenjem programa i također sa isplatama kako dolaze u periodičnim rokovima. Hvala. hvala. mislim da ću svakako imati na umu primjedbe jednih i drugih, osobito gospodina Blanka, jer se on javi za riječ. No, mislim da možemo dati razrešnicu bez problema uz određeni broj primjedbi. I naravno pod rezervom eh, ocjene Rezervskog suda, to je važno imati na umu. No u svakom slučaju ostvaren napredak. Puno je kašnjenja u provedbi operativnih planova, programa u svim državama članicama u velikoj većini država članica i to treba eh, javiti državama članicama kako bi ubrzali svojim radom jer na terenu ribari optužuju komisiju, parlament, europske eh, institucije, a uopće nije do nas. U biti države članice su te koje ne obavljaju dovoljno brzo svoj dio posla i to treba reći dovoljno glasno. Toliko, dragi kolege glede ove točke, točke 12. koja pa je tek prirode, ali jako važna. Sada prelazimo na točku 13. koja se tiče Europske agencije za nadzor... Ne? Promijen? Ne. Dakle, Europska agencija za nadzor barstvu. tu se radi o mišljenju na koje, za koje je zadužena Lina Engstrom, kao izvjestiteljica. Podsjećam dakle, da su Lina i Zelen dobili ovo izvješće a sada ćemo imati dakle razrješnicu za FK, dakle Europsku agenciju 17. za nadzor u ribarstvu. Dobili smo izvješće 17. listopada. Sada predam riječ gospodinu Donatelli u ime komisije, onda ću predati riječ Linej Engstrom. Hvala predsjedniče, nastojat ću biti kratak jer je sam dokument bio kratak i jasan. Dakle, proračun e, agencije za 2015. bio je 9 milijuna 217.000 e, eura, promjena je spram 2013. jer tada još nije bilo riječi da ta agencija dobije nova zaduženja. Revizorski sud e, napravio reviziju 2016. u petom mjesecu račune i došla do zaključka da su računi redoviti i jasni 31.12.2015. godine, a to prema računovodstvenim pravilima koji su na snazi. Također smatralo da postupci koji su, e, su bili ispravni. Rezarski sud je također uočio poboljšanja koja treba provesti u agenciji, osobito kada se radi o provedbi normi nadzora. Moram reći da je agencija potvrdila da će provesti određene radnje u tom smjeru i možemo to potvrditi da je taj rad u tijeku za unapređenje interne kontrole. Još jednom želim reći da su računi odobreni od strane Upravnog vijeća 21. lipnja 2016. godine. Upravno vijeće je čestitalo agenciji na izvrsnom e, ispunjenju proračunskih obveza za 2016. godinu. To je jasan pokazatelj e, njihove učinkovitosti i kapaciteta agencije da ispuni zadatke. Što se tiče komisije, možemo potvrditi e, ispravnost računa agencije te da joj se može dodijeliti razrešnica za 2015. Hvala. Hvala vam, gospodin Sada odmah predajem riječ kolegici Lina Jengstrom. Yes, thank you. I don't... Da, hvala. Ja nemam zapravo puno što dodat. Koliko sam shvatila, agencija, predstavnici agencije nisu mogli danas doći zato što su imali veliko rezanje svog proračuna pa onda su imali druge prioritete i nisu zbog toga mogli doputovati. Ali kao što je komisija već pročitala, ja mogu samo reći da se čine su vrlo, vrlo pouzdana financijska izvješća i ono što su prezentirali svoju kompletnu bilancu i financijsko izvješće revizorskom sudu se čini potpuno urednim. Znači to je vrijedi do 1.12.2015. Kompletni rezultati operacija i cash flow su bili u skladu sa financijskom uredbom koja je što je provjerilo revizorski sud kao i računovodstveni nadzor same komisije. I svi su računi bili potpuno redovni i u redu odvijeni i dakle do 31.12. su kontrole trajale 2015. i sve je bilo čisto. Međutim, ja ću u sjećnju 2017. još podnijeti svoje izvješće o tome koje će biti detaljnije, međutim, kažem, nemam šta bitno dodati. Hvala. Hvala vam se pokazuje da zapravo Europska agencija za kontrolu ribarstva posluje kako treba. Dakle, obveze plaćanja i mm, dakle su negdje na oko 99% i to je još poraslo za 10 bodova. E, no, brine nas isto što smo istaknuli prošle godine, a to je nedostatak transparentnosti u upravnom odboru. E, zabrinuti smo zbog unutarnjih kontrola i o tome bi trebalo povesti malo više računa. Znamo da je, je ovo jedna od najmanjih agencija Europske unije, no ta agencija ima ulogu provoditi ključne aspekte zajedničke ribarstvene politike to je veliki izazov s obzirom na mogućnosti i s obzirom na zamrznuti proračun i rezove u osoblju. No bez obzira na sve, to, sve te poteškoće, rad agencije je prema mojem mišljenju odličan. Mislim da moramo biti ambiciozniji kad je riječ o povećanju proračuna za tu agenciju te o povećanju broja osoblja zaposlenika u agenciji. Naša hvala. i drugih e, primjedbi? Ne. Predam riječ na gospođi Line Engström, ukoliko nešto želi reći. Ne, rekla je ključne stvari. Dobro, hvala svima. Rok za amandmane bit će u siječnju. Pardon, razmatranje prijedloga mišljenja u siječnju 2017. godine. Rok za amandmane o tome ćemo nakladno. Dobro, prelazimo na važnu točku, točku 14. dnevnog reda. Razmi mišljenja s komisijom o ukupnim, ukupnom dopuštenom ulovu i Baltičkom moru. E, uredba 6 e, srpnja 2016. godine prema kojima se određuju stokovi bakalara, aringe, E, u Balčkom moru e, je prvi put kada se o tome raspravlja. Tada je kolega Valesa e, bio izvjestitelj. To je bilo dosta teška utakmica koju je izvojevao. 10.10.16. vijeće je usvojilo taj ukupni dopušteni ulov i to je nešto od jako velikog trgovinskog značaja. Te kvote i dopušteni ulovi moraju puštovati kvote višegodišnjeg e, plana i e, stopu smrtnosti FMSY koji su definirani u aneksu. Međutim, situacija je dosta teška za stvarati, osobito kada se radi o bakalaru iz Zapadnog Baltika. Vijeće nije slijedilo prijedlog odbora e, i ISESA. a Danas ćemo razgovarati s predstavnicima komisije na ovu temu. Dobra provedba e, plan upravljanja Baltika je za nas od ključnog značaja. Želimo dakle da nam vijeće pruži e, da nas uvjeri e, u svoje namjere prije daljnjeg rada. Počnem da je komisija bila pozvana na jutrošnju raspravu, no čini mi se, usprkos mojim na očalama da se nije odazvala na naš poziv, nažalost. Dakle, najprije ću postaviti dva jednostavna pitanja komisiji. Kako je vijeće pravdalo e, svoje odluke o e, ukupnom dopuštenom ulovu i kvotama za Baltik i s kojim argumentima, zatim e, ukupnom dopuštenom ulovu i kvote u Baltiku da li poštuju višegodišnji plan upravljanja? Dakle, to je minimum. Sada predajem riječ predstavnicima, predstavniku komisije Bernard Fris ili koji bi trebao biti tu, ne ti si, ne, gospodin Fris. Ali s obzirom na strahovitu učinkovitost komisije, <laughs> barem jutros, on stiže, dolazi za dvije, tri minute. Jesi sigurno da će biti tu za dvije, tri minute? Dobro, onda ćemo napraviti pauzu od dvije, tri minute. Možda je bolje da on o tome govori nego netko drugi, jer ovo je jako specifično. Hvala. Najviše hvala na vašem razumijevanju. Dobro, pauza od par minuta, čekamo gospodina Frisa, napravit ćemo pravu ovaciju kada dođe.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 Oui, euh, monsieur, Bernard Fries arrivé. Gospodin Bernard Fries je stigao. Posjećam dakle par činjenica koje sam malo prije rekao, osobito jednu stvar koja je jasna za parlament. E, tako je, dakle, ukupni dopušteni ulovi i kvote koje se tiču Baltika moraju poštovati višegodišnji plan upravljanja, mi to tvrdimo, i isto tako vrijednosti smrtnosti FMS FMSY. No, e, što se tiče nekoliko stokova, osobito za e, bakalar na zapadnom Baltiku, vijeće nije slijedilo e, mišljenje ices Dakle, evo, ponavljam svoje žaljenje što vijeće nije pristalo eh, odazvati se na naš poziv, da nazoče ovom sastanku, jer imamo postupak suodlučivanja, dakle, trebamo se dogovarati i o delegiranim aktima i drugim stvarima, dakle, šteta što nisu došli, što nisu odazvali. U svakom slučaju imam dva pitanja za komisiju. Bernard, dobro me poslušaj. Kako je vijeće opravdalo svoju odluku o ukupnom dopuštenom ulovu i kvotama u Baltiku i s kojim znanstvenim argumentima ukoliko raspolaže bilo kakvim. Zatim što se tiče ukupnog dopuštenog ulova i kvota, da li poštuje višegodišnji plan upravljanja? Po mom mišljenju ne, ali da čujemo. Dakle, sada riječ dajem Bernaru Frisu. Bernar, imaš riječ. Dobar dan i hvala. Najprije iskreno se ispričavam što sam zakasnio. Barem sam pokušao što sam brže mogao proći, ono, znate, fizičku provjeru sigurnosnu ove zgradi, a pošto sam veliki stručnjak, bez obzira na potrebno skidanje i kontrolu, ali evo, progurao sam se na brzinu. Dakle, hvala vam na pitanjima. Koliko sam shvatio, pitanje je bilo zašto vijeće, odnosno da li je vijeće, uopće slijedilo neki znanstveni savjet, i da li je vijeće ostalo unutar parametara u srpnju usvojenog plana gospodarenja ribarstvom u Baltiku. Ali mi sjedimo ovdje i vijeće je to već prije dosta vremena usvojilo, kao što znamo. Dakle, prvo, točno je da vijeće nije slijedilo prijedlog komisije. A de facto se to zna dogoditi, čak i ne tako rijetko da vijeće ne prihvati prijedlog komisije ne slijedi to slijepo. I to mogu reći zato što pitanje koje ste postavili se odnosi na jedan vrlo specifični stok, a to je zapadno-baltički bakalar. Ali da vam dam sad ukupno sliku kratko onog što je vijeće odlučilo na tom sastanku početkom listopada de facto vijeće je usvojilo većinu prijedloga komisije, a nekim, kod nekih prijedloga ču su čak bili i još stroži, nadrasli su ih u oba smjera. Tamo gdje je komisija predložila povećanje, onda tu vijeće nije usvojilo tako velika povećanje, a u tri slučaja gdje je komisija predložila smanjenje kvota, tu vijeće ne samo da je prihvatilo kompletno smanjenje, nego je tu bilo još i malo jače. Dakle, ali mislimo da je to bilo sve u svemu u skladu sa propisima, ali i nekim znanstvenim savjetima. Sve u svemu, stokovi za koje je već kvota bila odlučena, dakle donesena dakle za njih, sve odluke vijeća koje su o tim skotovima, o tim stokovima donesene su bile u skladu sa sastavim, sa, preporukama ICES-a. Jedan stok, tu smo imali načelo predostrožnosti koje je primjenjeno, a to je riječ bila na istočno-baltičkom, riječ je bila o istočno-baltičkom bakalaru, jer tamo se znanstveni savjet temeljio na na zapravo velikim nesigurnostima jer su imali vrlo, vrlo ograničenu količinu podataka koja je pokupljena, prikupljena upravo o, o tom istočno-baltičkom bakalaru, pa su onda išli na nekakve analize, ali više manje po analogiji i onda su uz kvotu donijeli sa jakim smanjenjima jer je to bilo naravno načelo predostrožnosti kojim su se rukovodili. A kod ovih drugih je stopa redukcije smanjenja već u trećoj godini za redom donesena u istom iznosu, u istoj visini. Još uvijek mislimo da je ta stopa koju smo mi predložili, koja na kraju usvojena, apsolutno stoji, zato što a, veličina stoka i njihove mrijesne biomase se, dakle biomase za mrijes zadnjih godina povećala, to smo registrirali. Ali sada se vratimo na onaj stok koji vas najviše zanima, to je zapadno-baltički bakalar. Komisija je predložila smanjenje za 88% komercijalne kvote za komercijalni ribolov. Na kraju je vijeće prihvatilo smanjenje komercijalne, komercijalne kvote za 56%, a dodano je usvojila ograničenje prvi puta određujući dn, ograničenje dnevnog ulova po ribaru i tu su osvojili jedan prozor e, vremenski tijekom kojeg se ne smije uopće loviti. I taj je povećan, to razdoblje je povećan u odnosu na prošla zabranje, razdoblja zabrane lova. I to je dakle, imamo posebno ograničenje koje vrijedi za rekreativne ribare, a onda imamo dva mjeseca u kojima se uopće ne može komercijalno loviti, vrlo ograničeno rekreativno i sve u svemu. Imamo dosta tih ograničenja i dnevnih, dakle i cijelih na različita razdoblja i zajedno sa tim ograničenjima onda smo vidjeli da se na 0,25% od ukupnog dosadašnjeg ulova svodi, dakle kvota svodi sadašnje, nakon svih tih usvojenih kvot ograničenja i smanjenja kvote se svodi sadašnja mogućnost ribolova zapadno baltičkog bakalara. Ali mislimo da se čini sve što se može jer smo svi svjesni da je takav trenutak došao da se spasi stok tog bakalara u zapadnom Baltiku i to će trajati još čitav niz godina da bi se popravilo stanje. Mislimo da je ovo vrlo, vrlo bitna bitno smanjenje kompletnih ribarskih napora i da će dovesti do, do oporavka i da će nam biomasu iznad ovih kritičnih vrijednosti dignut za možda malo više od godinu dana. A mislimo i da je to u skladu sa onim planom za gospodarenje ribarstvom u Baltiku, jer prema tom planu vijeće je obvezno poštivati dvije stvari bitne, a to je da uvijek ostanu ispod one vrijednosti maksimalnog održivog ulova, dakle to je ono što je bitno, MSI-a, MSY, i osim toga je obvezno na usvajanje dodatnih mjera kako bi očuvali ili ne samo očuvali nego i oporavili stokove koji su ugroženi. I to znači da koristi ograničenja razdoblja zabrane lova i tako dalje. E, to je osim toga još jedan cijeli paket drugih mjera u to spada i mislim po mojem iskustvu je to bilo apsolutno bez presedana što su sad usvojili jer ja nisam vidio u protekle četiri godine nikada ni slično smanjenje mogućnosti ribolova i tolike redukcije ograničenja, ali svakako to ima svoje opravdanje. Naravno, to je jedno vrlo kompliciran posao, kao što je napokon i Donald Trump danas ujutro rekao, sve je to vrlo kompleksno i kao što je njemu sve kompleksno, ali ako želite ja ću biti sretan da u detaljima uđemo u te kalkulacije na temelju kojih se bazirala odluka vijeća. Jer je tu ima raznih elemenata, uključujući ono da vi imate recimo e, jedno miješano rekreativnog i komercijalnog, profesionalnog ribarenja. I zatim kvote koje je vijeće odobrilo ne pot, ne pokriva samo stok zapadnog baltičkog e, bakelja, bakalara, nego i dijelom ovog istočnom Baltiku. Jer je to, vidite, kombinacija količina između zapadnog stoka, gdje ih ima puno manje, i istočnog stoka gdje ih ima nešto više i oporavili su se, ali ne baš da ih ima previše. Vidite, mi smo jako puno vremena i napora uložili u to i te pregovore i dogovore da dođemo do ishoda, tog ishoda i tih zaključaka vijeća i nadam se da ako želite moguću detalje, ali nadam se da to možete prihvatiti. Da, pa dobro, ovo ne odgovara na moja pitanja, no dobro. Sad ću predati riječ kolegama koji će možda ponoviti pitanja koja sam postavio, tako da ih malo bolje čuješ. No, problem je u poštovanju višegodišnjeg plana upravljanja, jer ako se već izrađuju ti planovi višegodišnji, višegodišnji planovi upravljanja, to je da ih se ispoštuje, suprotno ne treba ih raditi. A sada s pravom predajem riječ onome koji se bavi ovim od početka, Jaroslav Valesi. Gospodine predsjedniče, hvala lijepo gospodinu Frizu na prezentaciji. Ali prije nego što počnem, moram naglasiti svoje razočaranje što nitko u ime vijeća nije presutan ovdje, očito da imamo tu nesuglasice koje treba razriješiti. Nama trebaju odgovori, to je kratko jasno. Meni su, meni su se obratili različite nevladine organizacije i različiti drugi dionici i imaju vrlo, vrlo zapravo utemeljene brige i pitanja u vezi usvajanja ovih takova i kvota od strane vijeća. Dakle, ovo i pitanje je tog znanstvenog utemeljenja i savjeta na čemu se zapravo baziralo sve što je vijeće donijelo. I to je jedan problem. Jer, mislim, ta procjena situacije kako i sad rezultat koji je došao nakon tih pregovora. Dakle, nama treba taj znanstveni savjet. Nama treba da se svi ti pregovori, sve što je ušlo u te pregovore, sva razmatranja koja su igrala ulogu, objave. Nama treba tu puna transparentnost kako bi sve to sve lakše mogli ishvatiti. Ali sad, na temelju onog što sam čuo od dionika i nevladenih organizacija, imam tri pitanja za vas na neka ste pokušali već odgovoriti u svom uvodnoj izjavi, ali daj dozvolite da to ponovim. I molim vas, budite strpljivi, ali ovo je zbilja važno. Prvo pitanje odnosi se na ukupnu smrtnost riba zapadno-baltičkog bakalara. Prema komisijnoj procjeni kolika je očekivane maksim, kombinirana maksimalna smrtnost e, stopa, dakle smrtnosti ruba kad se, kad se za 2017. kombinira komercijalni i rekreativni ribolov. I kako mislite da će se ta smrtnost riba odraziti na mogućnost da se oporave stokovi do one razine koja je potrebna, a da bi se povećao onaj minimalni dozvoljeni ulov. Drugo pitanje je pravila i CESA i ukupnog dozvoljenog ulova u Baltiku. U uvodnoj izjavi 13 ove se ove, ovog dokumenta se objašnjavaju i citiraju pravila ICES-a. I onda se zatim u članku 47 još točno navodi da će ribarstvo se provoditi tako da osigura da se manje 5% vjerojatnosti smanjuje e, temeljni stok bakalara. Sada zanima kako se ta smrtnost riba koja proizlazi iz dogovornog taka uopće može uskladiti sa tim pravilima i s tim zahtjevima, kako to može ispuniti. Treće pitanje je pitanje načelo predostrožnosti koje se primjenjuje kod istočno-baltičkog bakalara. ICES je već primijenio u svojem znanstvenom savjetu načelo predostrožnosti. Kako onda da nešto jedan politički dogovoren tak za istočno-baltički bakalar nadmašuje i prelazi preko granice savjeta ICES-a, znanstvenog savjeta, a pritom se tvrdi da je to napravljeno u skladu sa načelom predostrožnosti. Po mišljenju komisije, da li je savjet znanstveni ICES-a bio pre predostrožen, preobzirn, To je dakle toliko s moje strane ja vas lijepo molim da budete vrlo specifični, vrlo precizni u svojim odgovorima. Bilo bi dobro ako možete odmah odgovoriti, ako ne onda bi vas molili da nam do sljedećeg sastanka dostavite u detaljima pismeni odgovor na ova pitanja. Hvala vam lijepo. Hvala vam gospodine Lezalina Hvala predsjedatelju, hvala komisiji na javljanju. Ja ću sada samo inzistirati na ovoj već izrečenoj poruci koju su dali kolege. Ovo želim reći dakle, da je to važno za nas. Važno je da se poštuje plan upravljanja Baltikom, te da zajedničke odluke koje donosimo budu provedene. kada vijeće uspostavi kvote, to je jasno stojalo u planu upravljanja, trebala su nam biti dostavljena podrobna objašnjenja. Mislim da ovo nije jako složeno. ICES nam je dao znanstveni savjet, a sada nam je potrebno obrazloženje postupanja vijeća zašto se ide prema tim gornjim pragovima. Mislim da ovo nisu više složeno pitanje. Imam još jedno pitanje, dakle želim insistirati na poruci e, dakle i ja sam razočaran što predstavnika vijeća ovdje nema danas. To nije pozitivno za pozitivan i za buduće planove upravljanja i pregovore oko njih. Tu je još jedna tema koja e, povezana uz tako je na Baltiku. Imamo i pregovore u tijeku s Rusijom. Kako će ovi novi takovi utjecati na te pregovore? Hvala. Hvala i Richard, Richard Corbett, izvolite. Hvala. E, ova odluka je izazvala velika negodovanje. Moram reći da ukoliko vijeće bude inzistiralo donositi izvršne odluke, onda bi trebala biti u stanju odgovarati za odluke koje donosi, jer u suprotnom će trebati takve odluke izvršne prirode e, prepustiti komisiji koja nam barem odgovara. Sada želim reći koliko je žustro komisija branila svoj izvorni prijedlog i da li je uzela razmatranje mogućnost da povuče svoj prijedlog kako bi vršilo pritisak na vijeće. No izgleda da komisija ovdje zastupa odluku vijeća ili najmanju ruku smatra da je to u okviru dopuštenih e, u okviru dopuštenog e, prema znanstveno utemeljenim istraživanjima ICS-a. No, glede ovog drugog pitanja, zašto ne poštuje višegodišnji plan upravljanja? Pa, svak, svak, zasigurno ukoliko se taj plan ne poštuje, zar se to ne može pravno dovesti u pitanje, zar nije pravna obveza ispoštovati taj višegodišnji plan koji stoji u zakonodavnim tekstovima? A ako ne, može li se onda ići dalje preko sudova? Merci Richard. Hvala ti, Richard. Peter Van Balen. Ovo su zapanjujuće činjenice. ICES i komisija raspolažu brojkom od 80 ili 90%, onda vijeće kaže da je 65% dovoljno. I onda je zapanjujuće što u biti komisija kaže, pa dobro, evo, nama je to dosta. Ja nisam bio najveći stručnjak za ribarstvo, ali mislim da postoji velika razlika između 65 i 90%. I slušajući sada komisiju, imam dojam da su zadovoljni s ovih 65% i da su se složili s tim. Komisija kaže, pa da, tu su neke dodatne mjere koje treba poduzeti i onda bismo možda mogli imati privremenu zabranu i tako dalje. Pa ne, ja ovo predsjedniče ne razumijem. Ja bih stvarno volio da mi se ovo jasno objasni kako se brojka od 90%, odnosno razliku između 65 i 90%, kako je komisija koja je tražila 20% može biti sad jednom zadovoljna sa 65%. Zatim, još jedan element ovdje spomenu. Govori se o dvije vrste bakalara, o zapadnom i istočnom bakalaru. Htio bih čuti od komisije, može li se doista praviti stvarna razlika između te dvije vrste ribe? Da li je stvarno moguće u ovakvom kontekstu praviti takvu razliku između te dvije vrste ribe, ukoliko je to moguće? Kako se onda može to tako lako raditi? I treće, predsjedniče, pitanje. Da, imamo posla. Vijeće mijenja svoje stavove, pokušava gurati svoje stavove što je dalje moguće i dalje od onoga na što smo pristali, a mi trebamo vidjeti što ćemo poduzeti prema vijeću. Možda bismo trebali pokrenuti jedan pravni postupak. Dobro, možda je još za to prerano, no u svakom slučaju, u najmanju ruku trebamo održati sastanak ili uputiti jedan dopis a onda razmotriti da li nam je potreban taj pravni postupak. Eto, to su dva pitanja za komisiju. Dakle, kako možete reći da su 90% i 65% ista stvar? Zatim, kako možete praviti razliku između te dvije vrste bakalara? Hvala. Werner Kuhn. To je sigurno teško stanje. I višegodišnji plan za gospodarenje i bioraznolikošću i vrstama i stokovima u Istočnom Baltiku ne može na sve dati odgovori. Ne može se zapravo sve uvijek ugraditi u matematičke modele kako biste onda mogli točno izračunati kako će se taj neki stok određeni razvijati i kako će to izgledati. E, čak i znanost kaže da se nikad još nije sa takvom situacijom suočila, a to je da je jedna kompletna generacija 2016. godine potpuno nestala, otpala, nije bilo nove prinova. E pa sad situacija da se oko toga pregovara i sasvim sigurno da je to teško jer tu će doći jako puno mailova, pošte, intervencija svih mogućih dionika i onih koji su NGO-ovi, koji su iz industrije i od ribara i od e, zaštitara prirode, od svih mogućih. I vi ste dobili, nedvojbeno, već e, dobili jako puno mailova od ljudi koji su zabrinuti za bakalar. Ako vi dakle 90% želite smanjiti jednu kvotu u jednom takvom stanju kako je sa bakalarom u tem preodjelu, onda ste de facto zabranili ribolov. A onda ako vi želite s druge strane održati mala i srednja poduzeća, pogotovo te male ribare, i ako želite cijeli taj lanac sačuva da oni mogu živjeti i tu ribu isporučivati i dućanima i klijentima i restoranima, onda će jednostavno taj ili zatvoriti vrata ili će raditi ilegalno ili će se onda baciti na neki drugi stok ili nešto drugo pronaći a onda mi dođemo i kažemo da, Norvežani i Rusi imaju sjajne rezultate su polučili kod oporavka svojih stokova u Sjevernom moru. Možda je to točno, a on, onda mi nemamo nikakve šanse se tome pridružiti. Jer jedan puta kad su ti mali ribari pali u najveće probleme, izgubili svoju egzistenciju, svoje klijente, svoje poslove, oni su gotovi, oni su u teškoj situaciji. Znači sad dolazi ona socioekonomska dimenzija do izražaja. Jer se onda kaže, ne znači ovakav godišnji plan, to je isto upitno koliko je on precizan u takvoj teškoj situaciji. Ljudi počne protiv njega se buniti i kažu može ga se izračunati ovako ili onako. Pa onda traže da se to promjeni jer inače ne mogu te kvote prihvatiti nego da se to labavije rasporedi na više godina napokon. Mi znamo da je naš zajednički cilj proklamiran da 2020. dosegnemo onaj MSY, dakle onaj najviši održivi prinos. I sad prvi puta smo mi u to se skupa u taj plan oporavka stoka da bi stigli MSY do 2020. smo onda uzeli u obzir čak i one ribare, e, dakle ove rekreativne ribolovce. Ali, šta se dogodilo? Ako vi recimo uzmete e, bakalare koji su od 42 do 45 cm koji se smiju recimo loviti za njih i ako imate 50, 10 recimo 10 e, ribolovaca ovakvih rekreativnih na barkama koji ih love, onda isto to oni mogu, s obzirom na kvotu koja im je dozvoljena, 50-100 kila ribe ko ništa potuču jedno popodne. Isto nismo puno učinili. Znači, pitanje je što će biti s ovim što smo mi do, odlučili u parlamentu i kako će se to provesti. Znamo da se u Europi uvijek moraju kompromisi sklapati. Znamo da vijeće nije moglo baš sve jedan na jedan prihvatiti, ali se to mora onda uvijek i argumentirati i objasniti. A sad te kvote koje nedostaju, za njih treba dati onda potporu iz e, našeg proračuna. Jer vidite, ribarima treba to nadoknaditi, to je znači 50 ili 56, skoro 60% je ipak e, vijeće prihvatilo smanjenje kvota dozvoljenih za ulov. Prema tome tu treba isto ribarima i za tih skoro 60% smanjenog ulova nadoknaditi štete i omogućiti egzistenciju. Hvala. Um, Hvala Hvala. Ja bih se samo malo nadovezala na ovo što je rekao kolega Kuhn, Werner. Ako ribara više nema, onda zapravo nema niko više šanse loviti ribe ali ako nema riba onda više niko neće ni imati šta loviti. Prema tome mi moramo prvo naravno naše stokove oporaviti. Da li ćemo uspjeti oporaviti stokove do 2020. ne znamo, ali moramo imati povjerenja u savjete i procjene, analize i simulirane modele ICES-a jer drugo nemamo. E sad moram reći da da nije razočaravajuće što vijeće nije došlo, niko nije poslao predstavnika, nego mislim da je to upravo bezobrazlog jer vijeće mora biti svjesno toga koliko nas to pitanje zanima. Ja ne želim biti niti prijezna, niti pristojna, nego vam moram reći da sam ja tako i tako jutros sjedva došla jer sam cijelu noć gledala televizijski prijenos američkih izbora pa sam i onako loše volje. I onda da vam kažem otvoreno to vijeće se ponaša potpuno nemoguće i neprihvatljivo. I želim da, bezobrazno, i želim da im se to prenese jer ja to više ne želim akceptirati. A sada moje pitanje vama. Prvi puta smo uzeli rekreativne ribiče uz ovo i u obzir. Do sada su ti ribiči rekreativni normalno slobodno ribarili, a da ih se nije uopće uzimalo u obzir. I sad me zanima ta količina koja se tim e, rekreativnim ribičima stavila na raspolaganje, jer to ona količina između razlika između 56 i 88%. Dakle, ovo što su oni odobrili 56% smanjenja, a mi tražili 88%. Ako je to tako, ja se nadam da je to tako, još u redu se vam onda zanima kako će vijeće kontrolirati da li su oni doista toliko urobili e, koliko im je to stane u tu kvotu. Dakle, da je to stvarno onda pet bakalara po glavi a ne više da su više sakrili? To je prvo pitanje. Drugo, vi ste rekli da ribiči imaju i obavezu dva mjeseca na lovostaj, da tako kažemo, ne smiju e, ne smiju loviti. Ali ja sam to drugačije pročitala. Po meni za vrijeme normalnog, e, normalnog razdoblja smiju uloviti pet bakalara po glavi na dan, a za vrijeme ovog perioda poštede tri komada bakalara po glavi. Tako ja to čitam. Ja pretpostavljam da ste vi u komisiji sve to dobro izračunali, pa da ćete nam to sada u detaljima ovdje predstaviti. Na čemu vam hvala. Urlike. hvala Urlike. rekao sam na početku da ja to smatram skandaloznim što vijeće se nije odazvalo na naš poziv. Sada ponovno dajem riječ Berneru Frisu koji će pokušati odgovoriti na vaše višestruka pitanja. Hvala. Evo, odgovarat ću na pitanje jedno po jedno. Dakle, prvo pitanje koje postaje gospodin lesa koja je kombinirana smrtnost e, na zapadnom e, baltičkom e, bakalaru za 2014. Prema našim, našim 0,215, što je znatno ispod 0,26 e, što stoji u višegodišnjem planu gospodarenja. Zatim pitate kako se to odražava na, na ciljeve višegodišnjeg plana gospodarenja. Mi smatramo da je to sukladno s ciljevima podizanja stokova iznad granične vrijednosti što prije moguće. Pitali ste o predostrožnom pristupu pu i ste stavak 4.7 plana gospodaranja, dakle mogućnost eh, padanja razne stokova ispod eh, određenih vrijednosti. Pa, nažalost, eh, stokovi su već ispod tih vrijednosti i to čitav niz godina. Dakle, kvota koja je određena i mjere koje su odlučene, trebalo ih je donijeti i nemaju za cilj da padnu stokovi ispod te granične vrijednosti, već imaju za cilj da se podignu iznad te donje vrijednosti što je prije moguće i to je cilj članka petog plana gospodarenja. To je članak o kojem smo naširoko raspravljali i odgovorio sam i na druga pitanja u vezi s tim. Također ste postavili pitanje o savjetodavnoj iluziji, članak četvrti stavak sedmi govori da te e, mjere trebaju biti ispod mjere koja je određena u aneksu, imati na umu smanjenje biomase tog stoka ispod stope e, koja stoji u e, dodatku, dakle ispod razne stope mortaliteta. ta vrijednost je 0,26 a, drugi vrijednost 0,15. Dakle, tu uzimamo u obzir smanjenje biomase tog stoka sa predviđanjem da će biomasa ići preko e, donje granice e, oko 2018. godine. Pitali ste isto tako za stokoje baklara na istočnom Baltiku. Mi ne smatramo da su savjeti ICES-a i su više predostrožni. To na temelju nedovoljnih raspoloživih podataka. No, postoji jedna tvrdnja prema kojoj se može reći da je to isuviše predostrožna, predostrožan nalaz. Mi smo s njima razgovarali, organizirali smo razgovore s predsjednikom, predsjedateljem ISIS-a, koji je znanstvenik eh, s područja eh, Baltičkog e, mora i oni su jako zadovoljni što njihov standardni pristup e, može biti dovedeno pitanje onda kada se biomasa povećava iz godine u godinu. No, mi se smatramo da su određene kvote sukladne sa ovim e, predostrožnim pristupom, tako da možete razumjeti da se tu radi o odluci koja se tiče plana gospodaranja, a ne nešto što se može predvidjeti do zadnje crte. Dakle, to je na e, menadžerima da donesu takve odluke. Rek se da su nevladne organizacije bile jako glasne po pitanju po tom pitanju, ja vjerujem da je tome tako, vjerujem da većina nevladnih organizacija ne razumije u potpunosti način obračuna vijeća. E, sa zadovoljstvom na to mogu objasniti. Rek ste da e, dokument, taj dokum, savjetodavni dokument nije javni, to nije točno, ja evo ga imam ovdje, mogu ga dati svima, može se lako doći do njega, tko god želi doći do tog dokumenta, može vidjeti kojim smo se dokumentima e, koristili, tu nema nikakve tajnosti, možemo biti jako transparentni po tom pitanju, tako da se ništa ne skriva po tom pitanju. Gospodin Engstrom, rekli ste da je vijeće odlučilo da je redlo kvote u gornjim u gornjem rasponu i da treba imati objašnjenje za to, no istina je da se to e, radilo za jednu vrstu stokove haringe u zaljevu Rige, E, vijeće je u svojim e, odlukama e, navelo obrazloženje, ja ovaj tekst imam ovdje. Dakle, oni su obrazložili taj postupak i to je sukladno sa svojim njihovim pravnim obvezama, ali trebamo biti jasni, dakle, da se bavimo prvenstveno slokovima bakalara, tu vijeće nije išlo do gornjih e, granica, već e, je ostalo ispod e, privatne razne mortaliteta. Dakle, to moramo biti jasni po tom pitanju. Također ste postavili pitanje kako se kako ta odluka može utjecati na pregovore s, Rusijom. Jedna stvar koju mogu reći jeste da za one stopove za koje znamo da ih Rusija ribari, a oni naravno mogu ribariti samo u okviru svog isključivog gospodarskog pojasa, dakle u jednom dijelu Istočnog Baltika. E, mi i zato e, tome prilagođavamo, dakle e, određujemo kvote koje su niže jer uzmemo obzir e, u Rusije. Dakle, to je to, je to u biti. Ako imate bilo kakvih drugih stvari koje se tiču Rusije, možemo o tome razgovarati. Gos, naknadno, gospodine Korbet, pitali ste do koje mjere žustro komisija zastupala svoje prijedloge i izrazili ste mišljenje, mm, odnosno sumnju da li to poštuje višegodišnji plan upravljanja i da li se e, to može izvesti pred sud. Budite sigurni da smo uložili ogroman napor, trud e, u donošenje ove odluke. Tu su bili mjeseci pripremnih radova, konzultacije, rasprave, među kojima uvijek rečeno da svi to ne radi, ali mi to radimo, dakle išli smo na teren i razgovarali s ljudima na terenu. Jer ovdje doista imamo e, ljude čiji obrti i poslovi ovise o ovome svemu, dakle koristili smo se i znanošću i pokušali dobiti ključne informacije. Imamo otvorene jako teške pregovore e, s vijećem. I u biti mi smo dosta zadovoljni što smo ostvarili rezultat za koji smatramo da je sukladan s planom gospodarenja ja uopće ne bih isključio činjenicu da komisija može dovesti mogla bi komisija mogla je dovesti komisija u pitanje odnosno e, taj dogovor mogla je povući svoj prijedlog ukoliko on ne bi bio zadovoljavajući za nju dakle to je stvarno bila mogućnost no kako stvari stoje mislimo da to nije potrebno tako da to nećemo napraviti Gospodin Andan, pitali ste kako 90% može preći na 56%. Pa ono što smo napravili, što trebamo napraviti, što smo primorani u okviru plana gospodarenja, što smo primorani napraviti i imajući na umu sve informacije, jeste da upravljamo pritiskom na ribarske stokove i na mortalitet, tako da je rezultat kombinacije više elemenata smanjenje dakle komercijalnih e, kvota na 56% i po prvi put smanjenje rekreativnog ribarstva kao što to gospođa Rodus rekla smanjenje e, rekreativnog e, ribarenja tijekom zabrane ribolova i sveukupno ostvarujemo smanjenje mortaliteta koje je po našem mišljenju sukladno s potrebama za oporavak stokova i sukladno pravnim obvezama višegodišnjeg plana gospodarenja. Zatim, kako praviti razliku između istočnog i zapadnog bakalara, pa znanstveni su nam dali jasne parametre, dali nam nekoliko multiplikatorskih ključeva i rekli da za svaku ribu koja pripada zapadnom stoku da se e, ulovi i određeni broj riba iz istočnog područja i taj način obračuna nam mogućuje da dođemo do valjanog izračuna kako bi se napravilo valjane kvote po području. Ja bih vam to mogao objasniti detaljnije ukoliko želite. To je važna stvar. Mogu vam dati reference na znanstvene radove gdje se to objašnjava. Ovdje se radi o utvrđivanju bioloških eh, značajki različitih vrsta. Znanstvenici sada mogu praviti razliku između riba iz jednog stoka i iz drugog, tako što će razmotriti određene njihove karakteristike analizirati ušne školjke i slično. Ukoliko više detalja želite, mogu vam to dati. Gospodine Kun, vi ste spominjali područje Španjolske i Francuske gdje brojni mali ribari ovise o svom radu a često ta mala i srednja poduzeća biti su sastavljena od jedne osobe i jednog plovila i on će se morati znači bez e, bez toga evo trebamo vidjeti kako Europa može pomoći jer ukoliko Europa donosi pola odluka odnosno tolike odluke, onda treba pokazati također da može pomoći. Dakle, da, to je bila pravedna tvrdnja. Da li je nužno smanjiti kvote tijekom više godina? Možda, ne znamo. No, kao što rekoh, niko, nitko doista nije očekivao, iako smo možda mogli ili trebalo to očekivati, da e, neće biti mlađi 2016. godine ako bi se tako što ponovno desilo, onda ne isključujemo potrebu da se slične odluke mora donijeti i u buduće. To je nešto ne smijemo isključiti. U svakom slučaju napravili smo ono što je bilo odgovorno i potrebno za ovu godinu. Gospod Rodust, pitali ste me, govorili ste o razlici između 88 i 50%, da je to razlika između, da li je to ona razlika, ono što je uskraćeno rekreativnim ribolovcima, ribarima, ne, e, razlika je oko 1000 tona, dakle to nije ona razlika između, koja odgovara razlici između predloga komisije i odluke vijeća. Istina je da je komisija u svom prijedlogu imala prijedlog još niže, utvrđivanje još niže smrtnosti, no, usvajanje tog e, mortaliteta je nešto što je i dalje u okviru plana gospodaranja. Pitali ste kako e, kontrolirati rekreativni ribolov, kao što znate, dakle iskrcaj, rekreativni ribolov, e, to su ljudi koji izlaze dakle iz luke na plovilima i siguran sam da će većina naših sugrađana, bar u Njemačkoj, moći to kontrolirati. Ovo spravenstvo radi u Njemačkoj i vlasti to dobro nadgledaju i e, uz osvještenost tog problema i svijest o, žurnosti djelovanja može se puno toga napraviti, a ta svijest je prisutna u regiji. Zatim pitali ste da li ima kompletni moratorij za udičare? Ne. Njihovo korištenje je smanjeno sada na tri ribe dnevno. Konačno, predsjedniče, vraćam se na vaše ključno pitanje, samo želim biti jasan. Dakle, dva su bila, da li je usklađen, da li je ova odluka sukladna sa znanstveno utvrđenim odlukama? Da. Zatim drugo pitanje, da li je sukladno sa višegodišnjim planom upravljanja? Mislimo da da. Hvala. Hvala, gospodine Fris očito nemamo jednako tumačenje stvari i provedbe plana gospodarenja, barem nemamo jednaku viziju. Dakle, bilo bi dobro da se pokušamo suglasiti, jer e, ne samo da nije slično, već smo daleko. Ja više volim biti na svom mjestu nego na vašem, jer objašnjavati nešto što je teško objasniti i to nije jednostavna stvar, to ste vi upravo sada pokušali napraviti. U svakom slučaju, ja ponavljam, mi se ne slažemo s vašom analizom, uzgled rečeno, mi nismo znanstvenici, niti vi, ukoliko se ne varam, mi smo ovdje predstavnici građana i tu smo kako bismo predstavljali i odlučivali. Dakle, ponavljam, vaši, vaši odgovori su doista zanimljivi, ali nisu zadovoljavajući, barem što se mene tiče. A sada ću malo promijeniti naviku i predati riječ na par kratkih trenutaka, s obzirom da me je to zamolio, izvjestitelju Jaroslavu Valesi. Hvala, hvala predsjedavajući, ja sam zahvalan. Hvala vam. Evo, ja pregledavam svoje Twitter profili i dobio sam još jedno pitanje od dionika. Ovo je pitanje o Harinzi e, u Riškom zaljevu. tako da, eto, ako nam možete dati odgovor na to pitanje. Pitanje je sljedeće. Možete li objasniti situaciju kada definirate gornje granice korištenjem e, vrsti uz obrazloženje dinamike? Nema smisla povećati iskorištavanje stoka ako ga želimo zaštititi. Možete li nam to objasniti? kako bi e, naši dionici dobili e, odgovor na svoje pitanje. Hvala vam. Da, ovdje se govori o interakciji među vrstama i te interakcije predstavljaju prijetnju stokovima Dakle, da pokušam to pojednostavniti ja nisam baš znanstvenik. Dakle, previše ribe ima premalo prostora, natječu se za hranu i zbog toga je riba premala i zbog toga se stok ne obnavlja i nije održiv. Dobili smo znanstveno mišljenje o tome, e, imate ga u e, dokumentu, mislim, to jest mi ga imamo u dokumentu i ako ga netko želi vidjeti, može to dobiti. No ja sam se iskreno više koncentrirao na bakalar, koji je također vrlo komplicirano pitanje, tako da morao bih negdje pronaći taj dokument. Merci, e, monsieur Merci, Bernard. Hvala, gospodine Hvala. da ja imam puno pitanja koja mi se postavljaju preko računa, ali vas neću, e, vam ih neću sva postaviti jer bi to zahtijevalo previše vremena, no ponavljam da i potvrđujem da se ne slažemo s vašom analizom, imat ćemo priliku o tome dodatno raspravljati da vidimo kako se ovaj plan gospodarenja provodi. Dakle, ako ovako loše počinjemo s Baltikom, što će se desiti tek na drugim morima i odsustvo vijeća potvrđuje njihovu nelagodu po glede ovog pitanja, jer suprotno da se osjećaju išta lagodnije, došli bi. Hvala, dragi kolegi, hvala predstavnicima komisije. Iscrpili smo dnevni red e, za prije podnevni dio. Istrpili jesmo, sačekajte malo, ostalo nam još malo vremena. Predlažem, dakle, da nastavimo još malo s radom i da nam Lina Engström, ukoliko se slaže, podnese izvješće o e, misiji u Tajland. Evo tako bismo mogli malo napredati s radom. Bili ste u delegaciji na Tajlandu prošlog tjedna s određenim brojem kolega, dakle izvolite. Ok, eh, thanks. Eh. U redu. Hvala ti Alan. Evo samo kratko. Imali smo vrlo aktivnu e, delegaciju u Tajlandu koja je bila prepuna e, informacija i vrlo dinamična. kao što znate, Tajland je dobio žuti karton prema uredbi o nezakonitom, neprijemljenom i nedokumentiranom ribolovu. Zbog toga smo mi tamo otputovali da vidimo što je Tajland učinio kako bi popravio situaciju, da se sastanemo sa političarima, nadležnim tijelima, e, ribarima Mm, u principu sa svim dionicima. Moram e, reći da su svi dionici e, mm, bili vrlo, e, pokazali vrlo skroman pristup i iznimnu gostoljubivost. Mislim da se atmosfera u Tajlandu vrlo brzo promijenila, kao i njihovi stavovi. Brzo i vrlo značajno se dogodila ta promjena otkako im je dodijeljen žuti karton. Bili smo u novom zapovjednom centru kojeg imaju. E, organizirali su ga vrlo brzo kako bi se mogli nositi sa svim uvjetima koje moraju ispuniti, a koji se tiču kontrola e, cijele ribarske flote. Znate da do sada ta flota uopće nije bila kontrolirana i da je se zapravo ribolov provodio potpuno nekontrolirano. E, imali smo priliku postaviti vrlo e, teška i vrlo iskrena pitanja. Mislim da smo dobili vrlo precizne odgovore Kada je riječ o ribarstvu, e, svi su čelnici i službenici bili vrlo otvoreni i iskreni. E, ispričali nam sve detalje o svemu što se događalo i što su oni učinili. Imaju novi sustav za praćenje plovila. Ne uključuje, taj sustav još ne uključuje sva plovila, ali ja velik broj plovila sada napokon ima taj sustav za praćenje plovila. Zatim, isto tako jedan od službenika nam je rekao da, kaj, da kad e, da bi mogli imati vrlo ozbiljne probleme, zato što recimo kad plovila isplove onda izgube kontakt sa e, zapovjednim centrom. dobili smo e, i priliku da odemo na jedno, e, jedan brod sa posadom od 36 e, muškaraca. Taj je brod bio tek došao u luku. mislim da su se na to malo pripremili zbog posjeta delegacije Europske unije no bilo je vrlo zanimljivo vidjeti i e, razgovarati sa posadom. Oni su također bili vrlo otvoreni. Na izravna pitanja e, rekli su da imaju minimalnu plaću od 6000 bata svaki, svaki mjesec. Pitali smo ih e, i imaju li priliku odmoriti na brodu, gdje si pripremaju hranu, gdje se presvlače. Mm, čini mi se da e, ti ljudi zapravo rade u vrlo teškim uvjetima i da e, su i dalje vrlo siromašni. To je moj dojam. To su ljudi koji su uglavnom na Tajland došli iz Burme, sada su dobili e, rozi karton koji im omogućuje da rade, da zakonito rade u Tajlandu, tako da oni bi zapravo trebali biti e, zakonita radna snaga. prebacivanje posade s plovila na plovilo više nije dozvoljeno i sada se pažljivo kontroliraju njihovi dokumenti. To je e, ključno kako bi se stalo na kraj e, trgovini ljudima na Tajlandu, a to je stvarno ogroman problem. Gospođa Bilbao iz Liberala je postavljala mnogo pitanja o vanjskim flotama to jest o brodovima koji odlaze u indonezijske vode i tamo ribare. A tamo znamo da postoje još uvijek veliki problemi sa posadom. Članovi posade se drže kao roblje na plovilima nekoliko godina. To su takozvani brodovi duhovi. Iskreno, ja nisam baš shvatila e, odgovor da li Tajland uopće preuzima odgovornost za te, za brodove. E, naš zaključak je bio da smo bili dosta e, impresionirani stavom Tajlanđana. Impresionirani smo i sustavima, svim sustavima koje su uspostavili u razdoblju od jedne godine. Stoga oni su definitivno spremni surađivati sa Europskom unijom. E, je li potrebno i dalje vršiti pritisak? Da, smatram da je. Mislim da mm, i dalje moramo vrlo e, tjesno surađivati sa Tajlandom. I mislim da se svi možemo složiti da želimo surađivati sa Tajlandom i radi kontrole sektora ribarstva, a i kako bi se stalo na kraj e, trgovini ljudima. No, sve u svemu, ja sam doista impresionirana, putovanje je bilo doista zanimljivo i nadam se da e, ćemo ga uskoro ponoviti. Možda ne sljedeće godine, jer će se sljedeće godine održati izbori. E, to će biti također proces kojeg ćemo morati pratiti. Dakle, kako će jedno demokratsko tijelo preuzeti e, kontrolu nad e, ovako važnim sektorom poput ribarstva. Eto, toliko od mene. Hvala vam. Bilo je drugih sudionika, osobito članovi komisije našeg odbora. Evo, Gabriel Mato, njemu predajem na riječ. Evo, ja ću biti vrlo kratak. Slažem se sa svime što je rekla naša divna šefica delegacije. I iako smo imali dnevni program koji nas je morao uništiti, <laughs> nisu u tome uspjeli i e, moram priznati da je ovo jedno od najinteresantnijih putovanja na kojima sudjelovao. E, istina je, kao što je rekla e, potpredsjednica, e, vidjeli smo stvarno značajnu promjenu u slučaju nezakonitog riboliva u, u roku od godine, godine i pol Nadležna tije, razgovarali smo s nadležnim e, tijelima, predstavnicima nadležnih tijela, sa zamjenikom ministra i tako dalje. A ja bih istaknuo jednu stvar. borba protiv nezakonitog ribolova. E, su doista ozbiljno shvatili tu borbu. E, to nam je drago, no drugi dio koji se odnosi na socijalna prava, na e, radna prava. I to je paralelno Mm, to ide paralelno sa ribolovom i no na tome još moraju više poraditi oni sami e, priznaju da im je žuti karton došao, da su se pokrenuli i ja se nadam da e, će nastaviti raditi i da neće odustati. Moramo naravno surađivati s njima i izbliza pratiti da ovo ne bi e, stalo, ovi pozitivni zamasi. Uložili su i u ljudstvo i u opremu i sad smatram da im treba ostaviti malo vremena da vidimo kako će se stvari razvijati, no moram priznati da su stvari mnogo bolje od onoga što sam ja e, očekivao. Hvala vam. Gospodin Rodust, kad pučani govore, vi ste tu. Hvala. Ne bi sad htjela ponavljati šta su rekli prethodnici, ali ne, je to vrlo objektivno i stručno iznijela, Mato je dobro dopunio. Samo kod rezultata sam malo drugčeg mišljenja. Mi smo naime doista utvrdili da su sve zgrade, sve kuće, pardon, dakle da su sve dakle, pardon, dakle da sva tijela vlasti vrlo, vrlo usko surađuju tamo, bez obzira da li je to Ministarstvo vanjskih poslova, gospodarstva, financija, edukacije i tako dalje. Svi oni usko surađuju, ali još uže surađuju sa vojnom huntom koja je na vlasti vojnom vlašću. Pa onda smo vidjeli da su svi jako, jako povezani, jako dobro uklopljeni i onda je moj dojam da to nije, da se cijela ribarstvena politika neće nama za ljubav mijenjati, nego zato što su shvatili da je i za njih ilegalno ribarenje katastrofa jer će na kraju ostati bez riba. Pa su to sami uspjeli shvatiti i onda zbog toga će mijenjati, a ne ovo što smo mi njima nametnuli. Mi smo i pitali šta im znači žuta kartica pa su nam onda rekli jako su zahvalni Europskoj uniji da su nam dali to, da smo im dali to upozorenje, izdali žutu karticu, jer su tek onda počeli razmišljati o tome što se de facto događa i šta je ilegalni ribolov i za njih znači. Onda su svoje izračune donijeli, vidjeli situaciju i shvatili da će ostati u bankrotu što se ribarstva tiče. I zato su se dali na posao. Onda smo ih mi pitali, a šta će biti ako oni i dalje budu zadržali žutu karticu od nas, onda nam je premijer, ministar njihov rekao da bi to shvatili kao jedno kažnjavanje njihove zemlje i neshvaćanje njihovih napora. A sad ja moram iskreno reći, nakon svega što smo tamo vidjeli, činjenica je da su jako puno u jako malom vremenu postigli. Gledajte, oni ljude, samo ljude što registriraju članove posada i to ih oni registriraju, evidentiraju ih sa svih deset eh, otisaka prstiju. I onda smo gledali recimo kako oni to rade, a mi u Europi imamo toliko problema sa izbjeglicama, ne možemo ni jedan do dva otiska prsta nikom uzeti i evidentirati ih kad dođu. A oni su to takvom brzinom napravili sve svoje ribarske posade i flote kompletno evidentirali. Zbog toga i tih njihovih napora bih preporučila da im ne iz ponavljamo žutu karticu, naše upozorenje, nego da to malo povučemo, ali da im damo uvjete za to, da im kažemo kad očekujemo da će što realizirati, kad mislimo da će ove normate rad, dakle normirati, kad smatramo da će biti u stanju kontrolirati kompletan iskrcaj riba, svih rib, brodova u njihovim ribarskim flotama i tako dalje. Dakle, da im damo te neke obaveze, a za uzvrt povučemo našu žutu karticu. Jer vidite, na kraju balade, ako ne budemo, mi smo razmišljali ko će na kraju viš, najviše izgubiti. Najviše će izgubiti ako ostanu, ako se ne budu pridržavali normi, zapravo mali ljudi, mali ribari i oni koji žive od tog ribarstva. I sad bez obzira da li to vidite sve vlasti Tajlanda, bez obzira da li to bile e, vojne vlasti ili ljudi iz ministarstava, samo obični civilni stručnjaci, svi su nas molili da nastave suradnju s nama i molili su nas da se zauzmemo kod komisije, da im da dalje savjete kako dalje trebaju postupati, ali da ih skinemo sa te žute kartice. Hvala, gospodin Bilbao, izvolite. Hvala vam. Ja se ispričavam što kasnim, ali budući da ste ste malo izmijenili dnevni red. Bila sam na sastanku odbora za promet i bavila se jednom drugom temom. Ako planirate u buduće ovakve stvari napraviti, molim vas da nas, molim vas da nas obavijestite na vrijeme, zato što bavimo se i drugim stvarima a ne bih voljela da ne stignem reći svoje mišljenje o ovome. Nisam čula što je rekla šefica delegacije, no želim komentirati neke stvari koje su možda već rečene. Kao prvo, istina je da su se Tajlanđani obvezali i da smo e, primijetili značajne rezultante u ovih godinu dana koliko provode novo zakonodavstvo i to posebice ono o nezakonitom ribolovu. Tajland je usvojio ove odluke ne samo zbog toga što im je komisija dodijelila žuti karton, već i zbog toga što njihovi ribari su morali odlaziti ribariti sve dalje, zato što su određene vrste nestajale. Stoga, žuti karton koji je bio zapravo upozorenje komisije, oni bi svakako bili morali donijeti novi, nove propise o održivom ribolovu, bez obzira na taj e, karton. Drugo, od svibnja 2015. do prosinca 2016. smanjili su flotu za e, oko 21%, dakle oko 3000 i nešto plovila. Izdaju o dozvole i traže e, poštivanje određenih kriterija. Planiraju donijeti novo zakonodavstvo od sljedeće godine i istina je da sada vojna hunta to sve vodi, ali sljedeće godine planiraju delegirati ovlasti e, nadležnim tijelima vlade, dakle odboru za ribarstvo, odboru za zapošljavanje i e, tijelima zaduženim za pomorstvo. Uh, jesmo li otkrili probleme? Da, jesmo. Postavljali smo uh, pitanja i nismo uvijek dobili odgovor. Što će učiniti sa obrtničkim malim ribolovom? To je najveća flota, imaju 28 tisuća plovila. a imaju granicu. Dakle, to su plovila koja mogu imati uh, posadu od četiri člana, no još uvijek im nekako nije jasno što je taj mali ribolov. A taj Mm, sektor vrši pritisak na lokalna tijela a oni koji e, se kažnjavaju imaju problema zbog toga zašto zato što naravno postoji e, itekako ozbiljna korupcija Veliki brodovi više nisu u Tajlandu, e, na u Indoneziji su. Riječ je o tajlandskom kapitalu, no radna snaga je iz e, Indonezije. E, što se događa s tim brodarima? Pa oni odlaze u Indoneziju, tamo nema kontrole i nitko im ne smeta. No, u Tajlandu su jako dobro znali da će se to dogoditi. Stoga e, postoje prilike za suradnje, za, za suradnju, za poboljšanje. Zatim, e, trgovina ljudima je i dalje e, golem problem. Mi smo vidjeli na koji način se provodi inspekcija nad mornarima, vidjeli smo kako se vrši iskrcaj, sve smo to vidjeli, no isto tako iskreno moramo reći da sve ono što smo vidjeli je bilo organizirano. To je bilo toliko organizirano, to jest organizirano do te mjere da sam ja stalno imala osjećaj, dakle, svi su ribari bili u redu, upravljali su njima kao da su e, lutke i ja to neću osuđivati jer mi je jasno da oni moraju napredovati, ali istina je da smo mi to vidjeli zato što je to bilo organizirano. A što reći o centru e, za žrtve koje smo posjetili? To nam se također učinilo malo smiješnom. Dakle, organizacija žrtava u redu, koji su trčali od e, jedne zgrade do druge kako bi e, dakle u svim na svim mjestima koje smo posjetili vidjeli smo iste osobe koje su samo radile različite zadatke. Na svim sastancima samo jedna osoba zatražila zeleni karton. Svi ostali uključujući e, zamjenika ministra s kojim smo se sastali posljednji dan, dakle to je najviše e, odgovorna e, politička uloga. Kada smo pitali o žutom kartonu, on nije odgovorio. On je rekao, ja od vas očekujem preporuke. Nije zatražio zeleni karton. Moj osobni stav je sljedeći. Žuti karton će njima pos poslužiti da srede sektor koji je potpuno neorganiziran jer vide da gube e, radna mjesta i koriste žuti karton kao ispriku u smislu nismo mi ti koji e, donose ove odluke već Europska unija i ako nam daju crveni karton propašće ribolovni sektor u Tajlandu. I to je također nešto što smo čuli na jednom od sastanaka. Eto, neću duljiti, Smatram da ne moramo im dati zeleni karton, nemaju još te uvjete. Moramo pohvaliti naravno napore. Moramo im pružiti podršku iz komisije, iz parlamenta da i dalje unaprijeđuju svoj sektor e, ribarstva, ali i da riješe problem trgovine ljudima koji je itekako povezan sa e, ribarstvom. Tajland je siromašan, no u tom sektoru E, koji je, dakle to je težak rad i oni koriste ljude koji su još e, siromašniji ljude iz Indonezije, Laosa, iz Burme. I na taj način se ne može e, promijeniti niti tvrtka, niti sektor, niti rada. Dakle, ti ljudi, ti zaposlenici ne mogu ništa mijenjati. Mislim da priopćenje koje smo izdali kao delegacija nakon našeg putovanja Mm, išlo je u tom smjeru, no e, nije baš jasno to naglasilo. Komisija nam je rekla da očekuje naša očekivanja, e, da očekuje naša, naše preporuke i naša mišljenja kako bi donijeli odluku. Kada budemo radili na pripremi zaključanka, stav mojeg kluba će biti da se zadrži žuti karton, ne kao prijetnja, već kao e, dakle, pozitivna ocjena onoga što su učinili, ali i kao poticaj da u budućnosti moraju nastaviti e, na isti način. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Mislim da je e, sve rečeno, ali bih dodao još dvije stvari. I sada ne zbog toga što sam iz istog kluba kao i kolegica, ali ja se slažem s onima što je rekao, rekla Ulrike. Ja sam također bio e, impresioniran ostvarenim napretkom. Mislim da e, je Tajland zemlja koja ostvaruje određene, određeni napredak. Mijenjali su zakone 2015. i sada to e, i sada su krenuli s provedbom. Što se tiče ljudstva, pravnih resursa i e, materijalne opreme na svemu se tome radilo. Naravno, to nije jednostavno u tim regijama. Mi smo ih posjetili, mi imamo naše ideje i naš e, zapadnjački način e, razmišljanja. No, sjetite se da je to najbogatija zemlja u regiji, ali je e, još uvijek strašno siromašna među zemljama poput Kambođe, Vijetnama i Laosa. Iako puno imigranata dolazi u Tajland e, i to je proces koji traje. E, mislim da bi i e, brojne evropske zemlje zaslužile žuti karton da imaju takvu situaciju. No ono što nisam znao ja sam otišao tamo sa idejom e, da Tajland nema toliko tako veliku ribarsku industriju, te sam smatrao da uvozi e, ribarske proizvode, a ne da lovi vlastitim, vlastitom flotom. No, ispada da postoje razno razne e, flote, dakle od one za pelagijsku ribu i tako dalje, i oni uvoze proizvode iz Španjolske i Francuske. Ne mogu se sada sjetiti e, kako se zove ta jedna tvrtka e, koju smo posjetili. Aha, taj Union. I ja sam mislio da je to e, jedna sindikalna organizacija, ali ne, to je tvrtka. Uglavnom, riječ je o tvrtki koja posluje u cijelom svijetu. I ta kompanija ima vrlo malu flotu. Tako da smo, tu su nam se javile neke e, sumnje. E, no moram također reći da su svi bili iznimno e, skromni, svi s kojima smo razgovarali. i e, zapravo odjel za pomorstvo je sve to organiziralo. Organizirao. I to je dobro zato što su oni ti koji zapovjedaju, imaju potrebne kapacitete i logistiku. Dakle, time se bavi mornarica, a ministarstva po, posebice Ministarstvo poljoprivrede i e, ribolova je zadu, su zadužena za ovaj, ovo područje. No zapravo je glavno nadležno tijelo Mornarica koja ima e, logistiku, kapacitete i e, tamo je cijeli zapovjedni lanac i imaju i dosta novaca. Merci, euh, Hvala, Ricardo. Čujte, kolege, ukoliko sam dobro razumio stvari, kao prvo tu se radilo o zanimljivoj i važnoj, bogatoj iskustvima delegaciji, čestitam tajništu i šefu e, jedinice na organizaciji, vidim da vas nisu štedjeli, bilo je puno toga za uraditi, vidimo da svatko ima svoje tumačenje, no općenito govoreći, rezultat je približno jednak kod jednih i drugih, dakle treba, smatra se da Tajland treba zadržati taj žuti karton pod određenim uvjetima, to za Tajland može biti određena smjernica za e, pomoć za transformaciju, to, ih, to im pomaže i to ih ohrabruje, bilo da se radi o ribarstvu, bilo da se radi o poštovanju ljudskih prava, dakle to je sve važno, no imajući to sve na umu, posjećam vas da je odbor taj ova komisija ta koja odlučuje o dodjeljivanju kartona, dakle ne mi, samo komisija može odrediti nekome e, žuti, crveni ili zeleni karton. U svakom slučaju držim se onoga što je rekla kolegica Rodust, e, moći ćemo pozvati Europsku komisiju da razmijenimo gledišta s njom kako bi svi mogli vidjeti kako je mišljenje onih drugih. Dobro, Dakle, ovo je bilo dosta iscrpno. Pretpostavljam da je za vas je bilo to putovanje iscrpno. Čestitam vama, onima koji su radili s vama, prevoditeljima. Recite mi, jeste li u četiri ujutro išli na onu tržnicu? Da, i to. Čestitam. Doista čestitam, sve ste obavili. Dobro. Želim svima dobar tek i vidimo se za nastavak rada u tri sata poslijepodne. Hvala.